Dear colleagues, it is time to start. We wait for other colleagues, but... Uh, Poštovani kolege, moramo pričekati osvaja kolega, ali ipak e, kasnimo. Započinjemo sa točkom broj 17 na našem dnevnom redu s raspravom o nacrtu izvješća o kazeinima i kazeinatima namijenjenim ljudskoj prehrani. Riječ je o direktivi vijeća 83 kroz 417. Dajem samome sebi riječ, riječ budući da sam ja izvjestitelj. U ožujku 2014. godine komisija je objavila e, nacrt direktive o približavanju zakonodavstva zemalja članica o kazeinima i kazeinatima koji su namijenjeni prehrani ljudi. Na svojem prijedlogu komisija predlaže da se dokine ova direktiva iz 1983. koja se odnosi na približavanje zakonodavstava zemalja članicama koje se odnose na neke e, proteine iz mlijeka, odnosno e, kazeine i kazeinate koje su namijenjene ljudskoj prehrani i to se zamjenjuje iz tri glavna razlika. Dakle, usklađuju se ovlasti koje su dodijeljene komisiji E, s obzirom na brojbene delegirane akte koji su uvedeni ugovorom o funkcioniranju Europske unije kako bi se prilagodilo postojeće propise razvoju zakonodavstva na prehrambenom području i treće kako bi se prilagodilo zahtjeve za e, sastav prehrambenih e, kazeina takozvanom kodeksu alimentariusu komisija predlaže da se maksimalna vlaga prehrambenog kazeina utvrdi na 12% u odnosu na 10% što je bilo predviđeno prije prethodnim zakonodavstvom, a najveća i postotak mliječne i masti e, se utvrđuje na 2% u odnosu na ono što je bilo predviđeno u važećem zakonodavstvu, a to je bilo 2,25%, kako bi se omogućila brza prilagodba prilozima 1 i 3, odnosno odredbama koje se primjenjuju na kiseli kazein, na e, sirični kazein i na prehrambene kazeine, kada je riječ o sastavu također i o e, tehnološkim pomagalima koje se tu koriste, dakle i naravno kako bi se prilagodilo propise novom zakonodavnom međunarodnom okrivu, okviru o tehnološkom napretku, komisija prelaže da se usvoje delegirani akti. Iako proizvodi koji su uređeni ovim nacrtom o kazenima i kazeinatima nisu namijenjeni prodaji ni krajnjim potrošačima, nego samo prodaji među poduzećima, važno je da subjekti na prehrambenom području imaju potrebne propise za označavanje konačnih proizvoda, naročito kada je riječ o alergenima. Zbog toga ovaj prijedlog sadrži odredbe koje se odnose na označavanje kazeina i kazeinata koji su namijenjeni ljudskoj prehrani i to u članku petom. U obveznom informiranju, kako je predviđeno ovim propisom, ne nalaze se ambalaže, onda e, u tom slučaju se to ne može plasirati na tržište kao kazini i kazinati, niti se može koristiti u izradi za e, prehrambene proizvode i to će omogućiti informirani odabir, naročito kada je riječ o prisutnosti alergena ili netolerancije na određene prehrambene proizvode. Ja sam uvažio prijedlog komisije, ali sam izmijenio neke aspekte, naročito kada se to odnosi na usklađenje sa kodeksom alimentariusom, čiju važnost naravno prepoznajem, što će omogućiti subjektima na prehrambenom području i e, ravnopravnost na globalnom tržištu. Predložio sam neke tehničke izmjene kako bismo omogućili potpuno usklađenje sa kodeksom alimentariusom i tu se pozivam na amandman peti, na e, prilog 2 i amandman drugi i na uvodnu izjavu 7. Također e, smatram da e, ovlast usvajanja delegiranih akata se ne smije povjeriti isključivo o komisiji na neodređeno razdoblje, nego na razdoblje od pet godina, kao što je ovaj parlament, e, a i ova komisija već više puta učinila u drugim zakonodavnim dosjejima. I posljednja točka se odnosi na provedbu ove direktive u zemljama članicama, znači 16 mjeseci nakon stupanja na snagu direktive no, to je ambiciozan, ali realističan e, datum, e, no ono što predlaže komisija, odnosno ožujak 2015. godine, čini mi se da je e, prekratak rok s obzirom naročito na trenutak u kojemu to raspravljamo i što neće omogućiti i zadovoljavajuće zaključenje ovog zakonodavnog dosija. Evo, sada se vraćamo u svoju ulogu predsjednika i dajem riječ izvjestiteljima u sjeni i počinjem sa kolegicom Melior koja govori u ime socijaliste demokrata. Hvala lijepa, kolega Lavija. Dakle, danas razgovaramo o direktivi koja treba zamijeniti direktivu iz 1983. Već ste to spomenuli. To je zapravo jedna vrlo e, jedna direktiva tehničkog karaktera koja sad treba biti nadomještena ovim novim prijedlogom i ne pogađa krajnjeg potrošača nego proizvođače koji međusobno trguju kazinima i kazinatima. Kao što ste vi već rekli, važne su pritom informacije o kazinima i kazinatima koji ipak zanimaju krajnjeg e, potrošača tu se naravno u prvom redu radi o alergičarima. Zato rado e, podupiremo ovaj prijedlog izmjene i vaše izvješće i sve druge prijedloge koje ste dali. Još jednom vam zahvaljujem na suradnji. Nadam se da ćemo sa ovim brzo e, napredovati. Imam jedno pitanje. Ova direktiva iz 83. koja sad treba biti ukinuta u članku 7 stavak 1 postoji jedna sigurnosna odredba dakle ta sigurnosna odredba se više u novom tekstu ne nalazi. Moje pitanje je zašto je to izbačeno iz teksta. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala vam i kao izvjestitelju. Mislim da je važno istaknuti koliko je bitna proizvodnja kazeina. 2013. godine proizveli smo 50.000 tisuća tona kazeina, izvezli smo 27.000 tisuća tona. I što je doneo prihod od više od 200 milijuna eura i to je također važno za ravnotežu mlijeka zato jer e, za 1 kg kazeina treba nam 2 kg mlijeka za proizvodnju kazeina. Pozdravljamo ovo tehničko ažuriranje kazeina i kazoinata zato jer ovo zakonodavstvo dolazi 1983. godine i dobro je došlo to što usklađujemo naše zakonodavstvo sa međunarodnim standardima. Kada je riječ o inovacijama, Mlijeko se filtrira na različite načine u vodu, proteine i masti i bitno je da se ova nova tehnologija također uvaži u našim novim standardima. Zbog toga želim čestitati izvjestitelju na izvršno odrađenom poslu sa ovim prijedlogom i podržavam ga u njegovom radu. Imam samo e, jednu malu izmjenu koju bih predložio kako bi ovo zakonodavstvo bilo u skladu sa standardima FAO-a i Svjetske zdravstvene organizacije. Hvala. Hvala. Gospodine Rejhout, imate riječ. Obećao sam predsjedatelju da ću govoriti 30 minuta. No, ipak možda mogu malo to skratiti. Ovo je e, vrlo tehničko pitanje i važna tema, no vjerojatno unatoč tome nećemo predložiti nikakve amandmane, zato jer smo izbili pratili ono što je izvjestitelj učinio. Dakle, imate potporu zelenih i uživajte u tome. Također pratimo ono što komisija e, čini kada je riječ o prilogu da se to prebaci na delegirane akte, no kada je riječ o TTIP-u i sličnim slučajevima uvijek smo skeptični u vezi s time, no to je ipak dobrodošlo u ovom slučaju da se to vrbaci na delegirane akte i to podržavamo. Dakle, kao što sam rekao, pratili smo rad izvjestitelja, čestitamo i to e, zaključujemo ih 25 minuta izlaganja. Hvala, Bas. Imamo dovoljno vremena, ipak, no, hvala na tome. Predajem riječ. Ako se netko drugi ne javlja za riječ, predajem riječ komisiji da odgovori na jedno pitanje koje smo čuli od gospođe Melio i također komisar će imati priliku iznijeti na svoje stavove. Hvala. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for uh, giving me the floor on this... Uh... Hvala gospodine predsjedniče i hvala vam što ste nam dali riječ uh, u ovoj važnoj i jako stručnoj raspravi. Ja dolazim iz eh, glavne uprave Agrine iz Digisante. Dakle, mi u našoj glavnoj upravi smo iznijeli ovaj prijedlog eh, zato jer time nastojimo omogućiti našem sektoru mljekarstva da se natječe sa svjetskim takmacima. Kao što je jedan od zastupnika upravo naglasio, to je važno za našu europsku mljekarsku industriju, za rast, za zapošljavanje, a mi u komisiji uvijek volimo vidjeti i dobiti potporu našim inicijativama. Kada je riječ o pitanju članku 7. stavka 1. direktive iz 1983. Kao što je kolega rekao, ova odredba je predvidjela posebne ovlasti zemljama članicama da interveniraju u slučaju opasnosti. Međutim, ova odredba više ne mora biti prisutna u ovom aktu, u ovom prijedlogu, zato jer je ona u potpunosti predviđena ugovorima i također u općim načelima, tako da ne moramo ponavljati ovu odredbu o ovlastima koje imaju zemlje članice kada postoji opasnost po zdravlje osoba, tako da to nismo preuzeli u ovu direktivu. Međutim, u 1983. situacija je bila drugačija, ali sada je to ugrađeno u opća načela koja se bave prehrambenim pravom u Europskoj uniji. Evo, samo imam jednu kratku tehničku napenu u vezi sa vašim e, predloženim amandmanima, gospodine izvjestitelju. Možda griješim, ali u drugom amandmanu koji se odnosi na uvodnu izjavu 7. U vašem obrazloženju ste se opravdano usredotočili na činjenicu da riječi tehnološka pomagala moramo e, zamijeniti riječima processing aids kada govorimo o kiselinama, znači tehnološkim e, pomagalima i e, kiselinama kada govorimo o alkalima. To je u potpunosti ispravno, ali u predloženom amandmanu koristili su se samo pojmom processing aids, znači tehnološka pomagala. Mislim da je to greška, dakle to time pretpostavljam da želite obuhvatiti i dodatke prehrani i tehnološka pomagala. Evo, to je samo jedna manja napomena. Kada je riječ o amandmanu broj 5, želim provjeriti da u potpunosti razumijemo situaciju vi ovdje u ovoj prostoriji, a i mi u komisiji. Dakle, ovdje, ako smo dobro razumjeli, predlažete da tekst ide kako slijedi. Znači, minimalni udio kazeina se ne računa prema suhom ekstraktu, nego prema ukupnoj masi proizvoda, dakle e, zadržava se ovih 88%. No, kao što vi kažete, to treba izračunati e, prema postojećem stanju. No, ako budemo krenuli tim putem, onda europski subjekti više neće imati e, ravnopravnu tržišnu utakmicu sa ostalim svjetskim e, operaterima. E, već su spomenute neke brojke u vezi sa proizvodnjom i sa izvozom i želim to naglasiti. Dakle, mi izvozimo 50% naših kazeina i kazeinata i to su visoko cijenjeni proizvodi koji donose veliku dobit našem mljekarskom sektoru. Mi uvozimo vrlo male količine i to uglavnom proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, dakle ne postoji tu prijetnja sa strane uvoza e, od trećih zemalja, a osim toga vjerujemo da postoji mogućnost sada da europskim operaterima omogućimo ravnopravnu tržišnu utakmicu sa njihovim svjetskim konkurentima i doista bi nam bilo drago kada biste prihvatili ovaj izračun na temelju suhog ekstrakta, a to je također navedeno i u kodeksu alimentariusu. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala i vama na korisnim prijedlozima. Imamo rokove za podnošenje amandmana, to je 3. veljače u 12 sati, zatim glasovanje u odboru 23. i 24. veljače. Sada možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je Europska strategija za energetsku sigurnost. Kao što znate, Nadležni odbor je odbor ITRE, a mi ćemo izraditi mišljenje o tome. Predajemo odmah riječ gospođi Merija Kleonen, izvjestiteljici koja će nam iznijeti svoje mišljenje. Hvala, hyvät kollegat, kun me energi... Hvala kolege. Kada govorimo o energetici, govorimo također o nečemu što je potrebno svim europljanima. Mi ovdje u parlamentu se često usredotočujemo na široku sliku i počnemo onda raspravljati o raznim prijetnjama i o vanjskoj politici, ali za naše državljane je energetika nešto konkretnije i to također pridonosi i njihovom osjećaju sigurnosti. Naravno, moramo govoriti o kritičnoj infrastrukturi, različitim oblicima ovisnosti i o novčanim sredstvima. No, na početku htjela bih vas podsjetiti na jedno važno pitanje – koje je postavio kolega Sigliotis na odboru ITRE. Ako želimo osigurati stalnu opskrbu energijom u Europi, moramo imati na umu i solidarnost i razumnost. Svima treba energija, također i siromašnima, a e, cijena energenata je doista ogroman problem svaki četvrti europljanin e, živi u energetskom siromaštvu, a kada cijene energenata rastu, čak i srednjoj klasi postaje sve teže i teže snositi te cijene, a ako pomislimo na klimatske promjene i sve gore vremenske uvjete, to će pogoršati situaciju. Dakle, ne možemo to razgovarati o izvozu i iz, uvozu izvozu energenata kao da je to odvojeno od svakodnevnog života naših državljana energija nas čini ranjivima. Europska unija uvozi više od pola energenata koje troši, a posebice smo ovisni o nafti. Jedna milijarda dnevno je golem račun, ali mi smo još uvijek vrlo ovisni o sirovoj nafti i nismo samodostatni. To je ogromna cijena i moramo početi štedjeti. Energetska učinkovitost e, je jedno od središta mojeg prijedloga. Morat ćemo biti energetski učinkoviti i također ćemo morati imati gospodarstvo sa malim udjelom ugljika. Morat ćemo naći načine kako ostvariti te naše ciljeve. Zajednička energetska strategija može pružiti odgovor na različite razloge za zabrinutost, koji su naročito povezani sa klimatskim promjenama i to nam može zadati i e, mogućnost da ostvarimo jedan održivi energetski miks i također sigurnost opskrbe. I to će nam omogućiti također i razvoj inovativnih tehnologija. Moramo se usredotočiti na sve to istovremeno i zbog toga moramo imati sveobuhvatnu strategiju koja se temelji na postojećim političkim instrumentima. Dugoročno ogledano, naš je cilj e, smanjiti udio ugljika u našem gospodarstvu do 2050. godine. Već imamo ciljeve za 2030. godinu, kao što nalaže direktiva o energetskoj učinkovitosti i također e, direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada. Dakle, trebamo to sve urediti i sve propise provesti, naročito u građevinarstvu i prometu. Tu možemo mnogo toga poboljšati, a rezultate ćemo ostvariti jedino ako zajednički predložimo mjere tako da i sve zemlje članice to podržavaju. Dakle, nadam se da ćemo svi zajedno pozvati komisiju da predloži konkretne mjere i planove djelovanja i nacrte zakonodavstva koji će nam to omogućiti i to i kratkoročno i dugoročno. Moramo započeti sa e, razvojem tehnologije sa niskim udjelom ugljika i moramo doista stvarno početi koristiti i obnovljive izvore energije. Ja se slažem e, s vama da je to alternativan izvor energije. Trebaju nam e, pametne energetske mreže i također pametni kapaciteti skladištenja koji su na dohvat ruke. Pomno sam, e, sam stavove različitih klubova o, energetskoj sigurnosti i sigurnosti opskrbe i u svojem sam e, mišljenju naš, nastala naći ravnotežu između različitih zahtjeva, želja i očekivanja. U tako kratkom tekstu teško je obuhvatiti sve. Radojem se našoj e, zajedničkoj raspravi i razmjeni mišljenja i stavova ovdje u odboru. I na kraju, dopustite mi da se osvrnem na samodostatnost i uštede. Ja sam sa sjevera Finske gdje su prirodni resursi uvijek bili vrlo skromni i mi smo se oduvijek morali boriti za e, goli život i preživljavanje tamo smo naučili da se sami moramo brinuti za sebe jer se sutra ne zna što će biti. Dakle, danas već moramo biti spremni i štedjeti za sutra. Možda imate svoj e, teren ili uzgajate e, vlastito povrće ili ste sposobno i loviti i to je uvijek najbolje jamstvo za preživljavanje i naša energetska sigurnost mora biti naše vlastito povrće iz vlastitog vrta. Dakle, ako damo prioritet energetskoj učinkovitosti, onda se nećemo morati brinuti zbog eh, ovisnosti o vanjskim dobavljačima ili o, zbog visokih cijena ili zbog nepovoljnog eh, okruženja ili problema sa okolišem. Znači, energetska učinkovitost mora biti sveobuhvatna misao vodilja kada govorimo o energetskoj strategiji. Hvala svima na izvrsnoj suradnji koja je bila prisutna svim e, klubovima zastupnika. Hvala, e, gospođa Gardini u ime EPP. Hvala. Moram odmah e, priopćiti kolegama da prepuštam e, riječ e, u ime EPP-a kolegi Melu, odnosno on je zadužen za to, ali nije mogao doći, tako da me je zamolio da podijelim s vama neka njegova razmišljanja koja ću ja sada pročitati, a sigurna sam da će on to idući puta istrpnije obrazložiti. No, samo ukratko. Prvo, napredak i sigurnost Europske unije ovise o stalnoj i obilnoj energetskoj opskrbi europski mehanizmi e, solidarnosti u energetici koji su već e, postojeći se moraju ojačati kako bi Europska unija se mogla suočiti sa eventualnim prekidima u opskrbi energentima. Naravno, e, znamo da je ostvaren određen napredak e, u tom pravcu, ali nakon e, što sam e, saslušala uvodnu riječ izvjestiteljice, se sam svjesnija činjenice da je ovo područje gdje možemo učiniti još mnogo više. Važno je također poboljšati koordinaciju između nacionalnih energetskih politika i ojačati kapacitet i sposobnost Europske unije donošenja odredaba koje se čine tiče vanjske energetske politike. Trebamo dovršiti jedinstveno energetsko tržište koje treba biti funkcionalnije i integriranije. Europska unija također treba razraziti međupovezanost kako bi stala na kraj izolaciji nekih zemalja članica koje se moraju pridružiti takozvanim mm, energetskim otocima te mjere će pridonijeti ne samo sigurnosti opskrbe energentima, nego i dovršenju jedinstvenog tržišta energentima i poboljšanju konkurentnosti. Tako, takve odgovarajuće mjere i dovršenje unutarnjeg energetskog tržišta su glavni pokretači modernizacije energetskih sustava u zemljama članicama i to će ostvariti i na troškovno učinkovit način zato jer donose opće koristi i potrošačima i proizvođačima. Treba promicati diverzifikaciju izvora opskrbe, dobavljača i putova dobave. Plin i struja ovdje imaju prioritet. Na kraju treba ulagati u čistu energiju korištenje energije valova i plime mogao bi moglo bi postati jedan od najboljih načina proizvodnje čiste energije. Zbog toga treba usmjeriti ulaganja i u obnovljive energije s obzirom i na sposobnost Europske unije da iskoristi te izore. Hvala i ispričavam svojme kolege koji će sigurno sljedećeg puta biti ovdje. Hvala, gospođa Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, ja ću govoriti malteški. Najprije bih htjela zahvaliti Mary Kilonen, izvjestiteljici, e, na činjenici da je većinu naših prijedloga uključila u svoje mišljenje. Energetska sigurnost je e, osnova bilo, koje, bilo kakve energetske politike. Ja sam smalta mi smo mali energetski sustav i izolirani i znam da energetsku sigurnost ne možemo smatrati e, bogom danom i nečim što se podrazumijeva. E, mislimo da to treba biti e, apsolutni prioritet u eu uniji i da se e, tu odluke moraju donositi brzo. Trenutno su promjene na europskom tržištu potaknuta zabrinutom zbog, zabrinutošću zbog opskrbe plinom i zbog tranzitnih ruta e, igraju važnu ulogu, ali to nam e, zapravo pruža mogućnosti da povećamo opskrbu energijom iz obnovljivih izvora i ja imam pet glavnih e, stvari koje želim reći. Prvo, što se tiče diversifikacije, jasan je tu potencijal za sinergiju sa zemljama Sjeverne Afrike, između zemalja Sjeverne Afrike i Europske unije, a to do sad nije iskorišteno. E, <coughs> to je razlog zašto e, bi projekt e, mediteranskog plinskog e, čvorišta trebao e, dobiti prioritetni značaj. Kao drugo, važno je premostiti jaz između emisija i transporta i zapravo ozelenjavanja cijelog sustava kako bismo ubrzali dekarbonizaciju sektora, elektrifikacija transportnog sustava i razvoj alternativnih vrsta goriva treba biti e, promovirana. E, e, prirodni, upotreba prirodnog plina kao goriva treba također biti dobiti veću vrijednost. Kao treće želim naglasiti važnost energetske učinkovitosti, a tu postoji veliki potencijal u e, e, solarne tehnologiji. I postoje i druga druge tehnološke novine koje su Eh, koje mogu unaprijediti našu energetsku učinkovitost. Četvrta stvar je eh, istraživanje i razvoj eh, nove tehnologije, nove vrste energije, to su područja gdje trebamo uložiti više srcava i napora. I konačno, i najvažnije, ja vjerujem da solidarnost i povjerenje imaju ogromnu važnost za našu energetsku sigurnost i dobro povezana energetska mreža u EU je preduvjet za jedinstveno energetsko tržište, a osnovni element te strategije bi trebao biti da ni jedna europska zemlja ne bi trebala ostati izolirana iz te mreže i tu vjerujem da e, fondovi Europske unije igraju e, bitnu ulogu e, i u tom smislu bi E, predložila da se sredstva iz evropskih fondova ulože na projekte koji će e, popraviti situaciju na tom području. Hvala lijepa, gospođa Viznjevska ima riječ. Višnjevska. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, za razliku od ovog nacrta mišljenja. Ja ne vjerujem da se svi problemi u ovom području mogu riješiti zajedničkim djelovanjem. na, e, nasuprot, ponekad Evropska unija ograničava djelovanje nacionalnih država time što im nameće, na primjer, e, koje izvore energije moraju upotrebljavati, a koje ne smiju upotrebljavati. U, e, postoji e, nedostajuća infrastruktura koja e, je neophodna kako bi se maksimirali e, profiti. Mi podržavamo ulaganje u istraživanje i također u pametno skladištenje energije. Ja se nadam da će to u budućnosti dobiti političku potporu te ideje, da će dobiti podršku i ja e, podržavam našu pregovaračku poziciju sa onim zemljama iz kojih uvozimo energiju. Ali naravno također moramo znati da je e, energetska sigurnost i dalje u nadležnosti nacionalnih, u nacionalnoj nadležnosti, dakle država članica, kao što je određeno e, ugovorima. I zemlje članice su odgovorne za svoj energetski miks. Međutim, mnoge politike Europske unije e, ograničavaju tu e, mogućnost, odnosno ne uzimaju u obzir različite situacije u različitim zemljama članicama. Zemlja koju ja najbolje poznajem, Poljska, ne može e, e, ostvariti gospodarski rast kroz proces dekarbonizacije e, bez da pritom ima veliki porast cijena energije. To bi značilo i veliki porast cijene za kućanstva i za naše gospodarstvo, a to je u suprotnosti sa našim ciljem energetske sigurnosti jer e, tu se ne radi samo o dostupnosti energije nego i o pristupačnim cijenama energije. Hvala lijepa, sljedeći govornik gospodin Torvalds. E, hvala lijepa, želim zahvaliti e, izvjestiteljici na vrlo dobrom nacrtu izvješća. E, izvjestiteljica je doista saslušala sve naše prijedloge i uvrstila ih u svoj nacrt izvješća. Kako smo mi nadležni samo za mišljenje, moramo sve što želimo reći reći na jednoj stranici što je za nas priličan izazov, ali mislim da je Merija u tome vrlo dobro uspjela. E, sasvim sigurno znamo da smo još uvijek jako ovisni o fosilnim izvorima energije. U Finskoj i u Baltičkim državama smo jako ovisni o plinu i nafti iz Rusije, a to je jedna komplikacija koja je zapravo jako zanimljiva. Znate da su tehnološki standardi u Rusiji e, <coughs> drugčiji, a također i e, radna kultura, dakle tamo e, postoje stara polja gdje, gdje su emisije CO2 jako velike. Dakle, njihovi standardi, tehnološki standardi su niži i to za posljedicu ima veće emisije CO2. Dakle, time što na njih vršimo pritisak, odnosno tražimo od njih da e, ojačaju svoju svijest o zaštiti okoliša, možemo pomoći i sami sebi. Ali E, moramo diversificirati našu opskrbu energijom i zato su nam potrebna i biogoriva u budućnosti. Moramo podržati ulaganja na tom području i mislim da trebamo e, podržati inovacije. Dakle, e, mislim da iako je ovo bilo vrlo kratko mišljenje, još imamo pred sobom dug put da bismo postigli ono što želimo i moramo postići. Hvala lijepa, a sada gospodin Perišini. Hvala. Poštovane kolege, kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na dosad odrađenom poslu, no e, imam e, jedno kratko razmatranje koje želim iznijeti i kao odgovor našoj kolegici iz SID-a koja je govorila o mogućim e, novim nalazištima u Africi. To je zapravo razmišljanje o jednom energetskom tržištu koje je prije nekoliko mjeseci bilo u razvoju zbog novih e, tehnologija izvlačenja ugljikovodika i to naročito zahvaljujući frackingu to je smanjilo troškove izvlačenja dva, neko, dvije nekonvencionalne e, vrste ugljikovodika, to su e, plin iz škrivica i bituminski pjesak i to je imalo doista veliki učinak na te nove tehnologije kojima su potrebna ogromna ulaganja i također cijena nafte mora biti više od 10-15 dolara po barelu kako bi se mogla amortizirati troškove. Ta borba odnosno taj od, ta napetost između SAD-a, Rusije i Saudijske Arabije će dovesti do toga da će to naštetiti zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja građana. Zbog toga smatramo da povećanjem nacionalne, odnosno unutarnje proizvodnje ugljikovodika možemo e, riješiti kratkoročno ove probleme, ali ne i dugoročno. I zbog toga mi e, u ovom mišljenju želimo da se odustane od fosilnih goriva i mislim da bi ovaj odbor trebao biti dovoljno dalekovidan i odlučiti se konačno odreći ovisnosti o fosilnim gorivima i također e, odreći se nepredvidljivosti ovakvih energetskih miksova. Hvala gospodin Balc. Elnök köszönöm a szót. Szeretném hogy a Hvala gospodine predsjedniče. Želim iskoristiti ovu priliku jer sad nas je tu manje nego što nas je bilo do podne, a ja bih rado govorio malo dulje od minutu i pola ako je moguće, ali naravno završit ću svoje izlaganje kad mi date znak da je moje vrijeme isteklo. Vjerujem da je važno naglasiti da je svima potrebna energija i siromašnijima i kad govorimo o, sigurnosti opskrbe onda uvijek govorimo o infrastrukturi, o dostupnosti, o izvorima energije, ali vrlo rijetko razmišljamo o tome da je da opskrba zapravo znači da ljudi moraju tu energiju dobiti po pristupačnim cijenama Klub zastupnika zelenih zastupa tu jedan vrlo radikalan stav. Naravno, mi e, se ne slažemo sa zelenima, mi si smatramo da energija svima stoji na raspolaganju, želimo biti energetski neovisni, ne želimo ovisiti o e, ruskom plinu o tranzitima, o tranzitnim rutama i tako dalje. Sve je to lijepo i, i dobro, ali što je alternativa? E, samim korištenjem energije vjetra i sunca, e, po mom mišljenju, ne možemo osigurati e, opskrbu energijom. Mislim da se svi slažemo oko toga da je energetska učinkovitost jako, jako važna, ali i za to nam je potrebna financijska potpora. Ako e, govorimo o novim tehnologijama, govorimo o energiji iz obnovljivih izvora, o vjetru, o suncu, e, vi ste također bili u prošlom sazivu ovdje u parlamentu, ne znam da li se sjećate projekta Desert Egg E, tada smo mislili da će se e, problem, energetski problemi Europe riješiti na taj način da se iskoristi sunčeva energija u e, Africi i da se onda ta energija prebaci u Europu. Sada vidimo da zbog arapskog proljeća e, na taj način ne možemo riješiti e, svoje e, probleme i opskrbu energijom. Ako preferencu damo vjetru, onda ćemo tako, onda tako stvorenu dobivenu energiju ne možemo skladištiti. To je još jedan problem. Energija vjetra je dakle potpuno nepredvidiva i to je veliki problem kod proizvodnje te energije. A sada što se tiče nuklearne energije, odnosno nuklearnih elektrana, kad govorimo o e, tome da želimo smanjiti emisije CO2, onda moramo razgovarati i o nuklearnim elektranama. Četiri američke četiri američka znanstvenika su napisala jedno otvoreno pismo gdje su se e, izjasnili protiv korištenja nuklearne energije. E, među ta četiri znanstvenika je i jedan koji e, je jako naglasio to da su klimatske promjene veliki problem i on se također zapravo izjasnio za upotrebu nuklearne energije. E, osim toga i drugi renomirani e, znanstvenici su mišljenja da je da bi e, nuklearna energija mogla biti rješenje i izlaz iz ovih problema ako dakle želimo niske emisije CO2, onda ne smijemo razgovarati samo o vjetru i suncu. Naravno da se ja slažem s tim da trebamo podupirati e, vjetroelektrane i e, solarne kolektore, ali naravno moramo biti realni jer stvarnost izgleda drugčije. To neće biti dovoljno. Ja sam već spreman na to da će kolega Eichhout vrlo kritički reagirati na ovo što sam rekao, ali koliko vidim on trenutno nije u dvorani. Dakle, ja sam mišljenja da nam je potreban, potrebna ener, e, e, uravnotežena opskrba e, energijom gdje se naravno vodi računa o zelenim aspektima, ali i o sigurnosti opskrbe energijom. Hvala lijepa. Gospođa Šrajer Pirik ima riječ. Hvala lijepa. Ja sam o ovoj temi dosta govorila u nizozemskom parlamentu i o e, energetskim projektima, ali to samo po sebi nije dovoljno. Ne možemo se usredotočiti samo na sigurnu i čistu energiju, moramo razmišljati i o sigurnosti opskrbe i o energiji po pristupačnim cijenama. E, postoje e, stanice, primjerice, elektrane primjerice e, kompanije ORV koje su vrlo dobre, sigurne i zaslužuju našu podršku. Dakle, mi moramo govoriti o energiji iz obnovljivih energije, izvora i zelenoj energije, ali ne možemo ukinuti se druge izvore energije. E, ljudi koji e, proizvode biogoriva imaju s time također vrlo pozitivna iskustva. E, hvala lijepa, gospodin Grote. Mislim da je dobro da se bavimo ovom temom. Zemlje članice su još uvijek nadležne za svoj energetski miks, tako da mnoge bitke koje mi ovdje bijemo, e, vodimo možda nema smisla da ih uopće <coughs> e, stajalište Poljske nam je e, poznato e, u Njemačkoj gdje ja e, živim mi gotovo 95% energije dobivamo iz vjetroelektrana i to nije dovelo do nikakvih problema dakle imamo planove za gradnju infrastrukture kojom ćemo transportirati energiju iz njemačkih vjetroelektrana Dakle, mi kao političari koji se bavimo okolišom moramo međutim razmišljati o troškovima, koliko košta koji oblik energije kad se podvuče crta. Mi kritiziramo e, znanstvenike koji nam dokazuju da kilovat e, energije iz nuklearke košta 1,8 e, centa po kilovata. Međutim, troškovi nastaju kasnije sa e, e, rješavanjem e, nuklearnog otpada. Što se tiče vjetra, nemoguće je kasnije reći koliki postotak energije koja je u našim mrežama je zapravo porijeklom iz vjetroelektrana. Ako doista želimo jedan europski projekt onda bi e, to trebao biti projekt e, gdje imamo zajedničku e, energetsku infrastrukturu koja funkcionira kao jedinstvena mreža kako ne bi svaka zemlja za sebe morala izjednačavati viškove i manjkove u svojoj mreži. Moramo razmišljati o pravim troškovima kilovak sata. I ono što sam još htio naglasiti je naš pristup što se tiče e, plina. E, mislim da tu postoje još velike neiskorištene mogućnosti, na primjer što se tiče ukapljenog plina, i e, transporta pomoću brodova mislim da se tu da tu možemo jako profitirati ako e, stavimo naglasak na LNG i e, ukapljeni plin dakle da uvedemo zone gdje plove brodovi koji prevoze ukapljeni plin gotovo sam siguran da je to područje gdje, koje trebamo dalje podupirati i da trebamo podupirati istraživanje i razvoj. E, na taj način će nastati nova radna mjesta u brodogradnji gdje je izgubljen veliki broj radnih mjesta, tako e, da mislim da bi to trebalo naglasiti u našem mišljenju. Hvala gospodin Deves Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, sigurnost opskrbe energijom uistinu je nešto što je važno za naše građane, kao što jasno proizlazi iz priopćenja komisije. Potrebno je osigurati pristup energiji. Međutim, smatram da sigurnost opskrbe nije rasprava koja je zastarjela, ona je vrlo aktualna. U Belgiji, odakle dolazim, postoji stvarna opasnost za prekidom opskrbe električnom energijom zbog nekih ranijih politika. Čak su se morali razraditi planovi u slučaju da dođe do takvog prekida opskrbe. To bi bilo loše za poslovne subjekte, za gospodarstvo i za ulaganja. Sigurnost opskrbe energijom znači da moramo uspostaviti odgovarajući energetski miks. S obzirom na događanja na Bliskom istoku i u Ukrajini, to značajno, e, ta zbivanja značajno utječu na sigurnost opskrbe u Europskoj uniji. Mislim da je to vrlo aktualna rasprava i dobro se uklapa u razgovore koje smo vodili sa povjerenikom Šefkovićem u utorak. Komisija to stavlja u kontekst ciljeva Europa 2020. gdje se želi postići učinkovito gospodarstvo, niskougljično gospodarstvo. Mi želimo podržati e, ta načela dostupnosti energije i smatramo da bi prioritet trebala biti energetska učinkovitost. Obnovljivi izvori energije isto tako imaju važnu ulogu u održivoj energetskoj politici, no želimo insistirati na tome da države članice moraju imati određen stupanj fleksibilnosti, budući da su im na raspolaganju vrlo različite mogućnosti u gusto naseljenom području kao što je Flandrija, odakle ja dolazim. Projekti obnovljive izvore energije e, širokog opsega nisu mogući. Isto tako moramo dobro razmisliti na koji način možemo dugoročno imati sustav za um, opskrbu energijom koji će biti siguran. Države članice moraju biti u mogućnosti da same odaberu svoj energetski miks. Hvala. Sada dajem riječ komisiji. Gospodin Demur ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala što ste mi dali riječ. Smatram da je ova rasprava o energetskoj sigurnosti vrlo aktualna iz dva razloga. Prije svega zbivanja u Ukrajini pokazuju koliko je važna sigurnost opskrbe energijom, no isto tako imamo i raspravu o budućoj energetskoj uniji, tako da ova rasprava o energetskoj sigurnosti isto tako ima veze i sa raspravom o energetskoj uniji. Htio bih iznijeti dva komentara vezano uz ovo što su rekli kolege. Kao prvo, čini mi se da postoji konsensus oko toga da se mora zadržati široki koncept energetske sigurnosti te da se mora postići ravnoteža između različitih sastavnih dijelova te politike. S obzirom da smo na odboru ENVI, mislim da je bitno istaknuti važnost alternativnih izvora energije te važnost energetske sigurnosti i obnovljivih izvora energije. Što se tiče prvog pitanja, tog šireg pojma energetske sigurnosti, mi smo o tome nešto rekli u našem priopćenju iz svibnja 2014. godine, gdje stoji da osim kratkoročnih mjera koje su bile usmjerene na rješavanje krize vezano uz opskrbu plinom, najvažnije je moderiranje energetske potražnje, zatim razvoj funkcionalnog integriranog unutarnjeg tržišta. Mislim da se to uklapa i u komentare koji su ovdje izneseni. Zatim povećanje energetske proizvodnje u Europskoj uniji i četvrto razvoj energetskih tehnologija, diversifikacija e, infrastrukture i vanjskih dobavljača i na kraju um, osnaživanje vanjske dimenzije energetske politike i to da Evropska unija mora jednoglasno zauzeti stajalište. Mislim da je to dakle bitno i u kontekstu ove rasprave. Što se tiče energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, komisija pozdravlja te aktivnosti. Mi smatramo da energetska učinkovitost ima velik potencijal. Na neki način to je zapravo najjeftinija energija koju možemo dobiti. Kao što ste sami rekli, potpredsjednik Šefković je bio na odboru ITRE, te je jasno kazao da je naš pristup energetskoj sigurnosti i energetskoj uniji utemeljen na tri dimenzije. E, konkurentna, e, održiva i učinkovita energetska politika i u tom smislu pozdravljamo i vaš rad ovdje u Europskom parlamentu. Hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljici koja će izniti zaključke. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svim kolegama kao i predstavniku komisije na komentarima. Ne želim vas e, uvjeravati u političkom smislu, niti želim postići da promijenite stavove. Shvaćam e, sva pitanja koja su bitna u ekološkom smislu i koji su nacionalni interesi, svi moraju zadovoljiti svoje potrebe. Međutim, što se tiče energetske učinkovitosti, smatram da svi možemo nešto učiniti u tom smislu i to su mjere koje nisu nužno skupe, niti zahtijevaju nekakve nadljudske napore, zato bih e, željela sve potaknuti da već od danas krenemo u pametna rješenja za postizanje energetske uštede. Mislim da svi možemo učiniti taj korak naprijed. Dakako, lako je reći da ne možemo ništa učiniti, da je sve skupo, a istovremeno moramo imati na umu da ugljik i nafta zahtijevaju velike subvencije. Riječ je o milijunima eura diljem Europske unije. Možemo se odlučiti za to hoćemo li podržati alternativna rješenja, alternativna istraživanja i inovacije ili ćemo pak nastaviti raditi kao do sada. Kao da imamo dva ili tri planeta. Lokalna proizvodnja energije na lokalnoj, u lokalnoj zajednici je još jedan način da se ljude zaposli, a isto tako možemo dobiti pametnu energiju. Mislim da nas nitko ne može u tome spriječiti i svi možemo na tome raditi svakodnevno. Mislim da možemo učiniti svoj dio posla ovdje u Europskom parlamentu mislim da možemo početi koristiti energiju na, na pametniji način. Mislim da ćemo tako imati i veću razinu ener sigurnosti energetske opskrbe u Europi. Moja najveća želja da ne dobijem baš 800 amandmana, nego nešto, ne, nešto manje od toga. Hvala. Hvala, mi se također nadamo da neće biti mnogo amandmana i htio bih vas podsjetiti da je rok za podnošenje amandmana 3. veljače u 12 sati. Glasovat ćemo u odboru ENVI 18. ožujka. Sada možemo prijeći na sljedeću točku. A to je nacrt mišljenja našeg odbora za odbor za razvoj vezano uz krizu uzrokovanu ebolom, dugoročne pouke i načini za jačanje zdravstvenih sustava u zemljama u razvoju u cilju sprečavanja budućih kriza. Kao što vam je poznato, epidemija ebole bio je jedan od glavnih problema u svijetu u smislu zdravstvene skrbi posljednjih godina. Kao što smo to u više navrata spomenuli u raspravama na ovom odboru. Odbor DEVE donio je odluku da krene u ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Mi ćemo dati mišljenje na njihovo izvješće, pa ću odmah dati riječ izvjestitelju, gospodinu Abauncu, koji će vam dati uvodnu izjavu. Nakon toga ćemo imati raspravu. Izvolite. Hvala. Ja ću vam nastati podnijeti izvješće vezano uz radu posljednjih nekoliko mjeseci. Htio bih dati pozitivnu ocjenu budući da je Europska unija uspjela djelovati kao blok od izbijanja krize u trećem mjesecu prošle godine bilo je oko 4000 smrtnih slučajeva od prošle godine. Govori se od više od 22.000 slučajeva i više od 8.800 smrtnih slučajeva. Osam zemalja i nekoliko kontinenata je obuhvaćeno. E, naravno, najviše je pogođena zapadna Afrika. A epidemija se širi i u gradovima i po selima ranije je to bilo više u ruralnim područjima. U tri zemlje Zapadne Afrike to je postalo mm, situacija koja je izabrala, izazvala e, e, mm, izazvala alarm na međunarodnoj, e, na međunarodnoj razini. Također je donesena rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i osnovana je posebna misija. Prvo je pitanje možemo li, jesmo li dovoljno brzo reagirali Liječnici bez granica su na proljeće već alarmirali na situaciju. Ova kriza je bez presedana budući da je epidemija izbila istovremeno na više lokacija i na više mjesta unutar iste zemlje kao i u velikim gradovima. Ova e, verzija virusa je agresivnija nego ranije i epidemija je u određenim trenucima bila izvan kontrole. E, liječnici bez granica su jedini bili na terenu e, što je olakšavalo pružanje zdravstvene skrbi pacijentima. Međutim, e, trebalo je organizirati masivnu operaciju od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Postalo je jasno da će Europska unija i SAD morati pomoći, te su oni poslali resurse i financijsku pomoć. Dakle, ne samo novac, nego i kvalificirane liječnike iz bolnica, kao i lijekove dosta je proteklo prije nego što se reagiralo, prije nego što su ispunjena obećanja. U osmom mjesecu Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da je riječ o e, zdravstvenoj izvanrednoj situaciji. Međutim, e, Tek pet mjeseci nakon izbijanja epidemije je to proglašeno međunarodnom kriznom situacijom. Dakle, nije bilo dovoljno aktivnosti na terenu, a Vijeće sigurnosti je u rujnu proglasilo da je ova epidemija prijetnja međunarodnom miru. Istovremeno međunarodna zajednica nije zauzela takvo stajalište dok se nije dogodilo da su neki e, zaraženi ljudi došli u SAD i Europsku uniju i tek tada je javnost uzbunjena. E, smatram da je međunarodna pomoć došla sporo i da se nije prilagodila različitim okolnostima u kojima je došlo do izbijanja epidemije. Svjetska zdravstvena organizacija je također kasno reagirala i kasno je preuzela vodstvo e, kod upravljanja ovom krizom. Prema tome svjetska zdravstvena organizacija mora se koordinirati i uskladiti kriterije te mora biti spremna za buduće e, e, epidemije ove ili nekih drugih bolesti. Europska unija treba surađivati i primjenjivati kriterije svjetske zdravstvene organizacije. Bila je osigurana i financijska pomoć za izgradnju terenskih bolnica, međutim e, nije bilo u početku dovoljno kompetentnih e, sestara, e, tako da nas prema mom mišljenju još uvijek kasnimo u reakciji i bitno je da budemo fleksibilni te da se možemo prilagoditi promjenjivim okolnostima u kojima se odvija ova epidemija. U selima nema adekvatne zdravstvene skrbi i često se događa da često se događalo da su ljudi oboljeli na selu i da ih nitko nije htio odvesti do bolnice u gradu, nitko ih nije povesti autom, bilo je i trudnica primjerice. E, također još nisu stigla cijepiva. Rečeno nam je da će se provesti neka klinička ispitivanja u Africi, no e, ta klinička ispitivanja su vrlo kasno uspostavljena. Komisija će do kraja godine organizirati još neke aktivnosti, sada promiče znanstvena istraživanja vezano uz ebolu i svi mi moramo izvući neke polke iz ovoga što se dogodilo. Drago mi je da smo mi bili u mogućnosti poslati više od milijardu eura, e, to je novac e, poreznih obveznika Europske unije i taj novac je bio vrlo koristan. E, mislim da treba biti veća koordinacija rada između komisije i država članica, pomoć treba biti djelotvornija. Europskoj uniji treba novi politički i ekonomski fokus na Afriku. Dakle, ne radi se samo o rješavanju krize ebole, nego i drugih problema u Africi. Kao što sam rekao, moramo biti fleksibilniji u reakciji i u pružanju pomoći. Najnovija informacija od danas potvrđuje da je e, se epidemija usporava, međutim to ne znači da trebamo posustati s naporima jer se pojavljuju i novi slučajevi u, u Gvineji, e, Sierra Leone i Liberiji, tako da epidemija još uvijek nije pod kontrolom i postoji mogućnost da virus mutira. E, već je uočeno da je od početka epidemije mutirao. E, u ovim zdravstvenim centrima, e, dakle, postoji zdravstvena infrastruktura u te tri zemlje, međutim, ona ne funkcionira u potpunosti, a moglo bi se dogoditi da izbiju i neke druge bolesti, kao što je malarija. Ovo što se tamo dogodilo odražava slabost e, nekih država članica, neke države članice su bile mnogo djelotvornije u svojoj pomoći, a neke su propustile djelovati, no isto tako mislim da koordinacija Europske unije nije bila u skladu sa očekivanim. E, hvala, sada dajem riječ izvjestiteljima iz Sjene, gospođa Colin Langen za EPP. Hvala, gospodine predsjedatelju. Želim najprije zahvaliti izvjestitelju i očestitati mu na njegovoj analizi i e, na ovome što je iznio o posljedicama ove epidemije. Naravno da nam trenutno može biti drago da e, broj inficiranih osoba u tri najjače pogođene zemlje se smanjuje i u posljednja 42 dana nema novih slučajeva, tako da se čini da e, nema <coughs> daljnjeg širenja bolesti, pa smo i e, sigurnosne mjere e, malo olabavili. Međutim, moramo jako pomno organizirati u čemu su bile greške, gdje smo e, pogriješili, gdje su bili naši propusti i što što u budućnosti ako dođe do ovakve ili slične epidemije što trebamo učiniti kako bismo spriječili e, katastrofalne događaje koji su se dogodili u prošloj godini. Želim najprije e, podržati izvjestitelja e, u njegovim e, pohvalama e, brojnim organizacijama, znanstvenim radnicima koji su riskirali svoj život u, e, kako bi pomogli oboljelima i stanovništvu u afričkim zemljama koje su bile pogođene ove ovom epidemijom. I toga moramo naučiti da u kriznim situacijama važno e, imati odgovarajuće e, i trajne e, mjere i u tom smislu imenovanje EU koordinatora za ebolu je nešto što doista pozdravlja. Međutim, mislim da nam je nešto slično hitno potrebno i na nacionalnoj razini kako bismo e, e, sagradili jednu mrežu među zemljama članicama. Također mislim da aspekti E, higijene, dezinfekcije, e, e, gospodarenja otpadom, sustava opskrbe pitkom vodom i tako dalje. To su sve područja koja su od velikog značaja za zdravlje i tu je važno da tu skupimo i razmjenimo, intenzivnije razminimo informacije i uložimo napore u tom smjeru i na kraju e, nažalost se i dalje e, preveliki broj zdravstvenih radnika inficira e, u ovakvim epidemijama i zato želim također reći da se moraju uvesti minimalne sigurnosne mjere koje će zaštititi zdravstvene radnike, ali i u slučaju da netko od njih oboli e, zaštititi, e, spriječiti širenje zaraze. Hvala. Sada, hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljici iz Sjene za klub zastupnika SID. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih na samom početku zahvalila izvjestitelju. Mm. Ovo je situacija koja se mijenja i koja se dosta promijenila u posljednjih nekoliko mjeseci, zato moramo ažurirati činjenice. Evo sada imamo ažurirane informacije, no iznijela bih nekoliko općih primjedbi. Mislim da ste iznijeli neka konstruktivna mišljenja u ovom izvješću. Istina je da je bilo pogrešaka, čak je i svjetska zdravstvena organizacija učinila neke greške, nisu djelovali konzistentno, onako kako su trebali. Mislim da bismo mogli naglasiti potrebu za većom koordinacijom rada. Možemo prepoznati počinjene greške, ali ne moramo biti tako negativni u ocjeni koju dajemo. Moramo biti spremni i na buduće izazove. Činjenica je da je Svjetska zdravstvena organizacija u početku pocijenila raspon epidemije. To je priznato kao međunarodna epidemija tek kasno, kasnije tijekom godine i tek je tada donesen putokaz šest mjeseci nakon izbijanja epidemije. Sada je epidemija stavljena pod kontrolu. Od osmog mjeseca je situacija zadovoljavajuća. Ako sada govorimo o postupcima europskih institucija, od 18. rujna e, se vidi njihova reakcija tek nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija priznala opsek epidemije. Mislim da je dobro da je Europska unija uspjela mobilizirati milijardu eura Komisija je uspjela mobilizirati 500 milijuna, no moramo osnažiti vjerodostojnost organizacija poput Svjetske zdravstvene organizacije. Te su ustanove ključne jer su u stanju koordinirati aktivnosti različitih zemalja i mogu se pobrinuti da zemlje zajednički reagiraju u odnosu na velike izazove. Dakle, moramo provesti jednu kritičku, ali konstruktivnu analizu rada. Isto tako Europska unija 26. siječnja organizirala jednu izvanrednu sjednicu. Naime, to je bila sjednica UN-a, samo su tri izvanredne sjednice organizirane od osnutka i tu su priznate vrlo teške okolnosti u kojima se ova epidemija odvijala i rečeno je da je ono bitno drugačije od epidemija s kojima se UN nosio ranije. Mm, dakle, to je bila prije svega ptičja gripa. A neka razmatranja u općoj skupštini UN-a od 26. siječnja mogli bi se ugraditi u naše izvješće. Kao prvo trebamo osnažiti način na koji se organiziraju organizira e, reakcija Europske unije na ovakve izvanredne situacije. Svjetska zdravstvena organizacija koordinira radom na međunarodnoj razini, a mi moramo koordinirati svoje aktivnosti u Europskoj uniji. Sada imamo povjerenika za humanitarnu pomoć koji je ujedno i koordinator za ebolu. Moramo osigurati da se najranjivijima dostave lijekovi. Naravno, riječ je o stanovništvu zemalja koje su pogođene virusom ebole. Oni moraju imati siguran dotok lijekova i mm, moramo izdvojiti još 800 milijuna eura kako bismo mogli iskorijeniti ovu epidemiju. Mislim da možemo naučiti nekoliko lekcija. Ja bih htjela naglasiti samo nekoliko njih. Kao prvo, to je potreba za većom međunarodnom suradnjom i koordinacijom rada kako bismo se mogli nositi sa ovako velikim izazovima. Drugo, zdravstveni sustavi nisu luksuz, sustavi zdravstvene skrbi potrebni su i u nekim zemljama smo postigli bolje rezultate nego u drugima zato što su neke zemlje imale bolje sustave zdravstvene skrbi. Dakle, možda bi trebalo nešto reći o tome kako osnažiti zdravstvenu infrastrukturu i sustave zdravstvene skrbi tamo gdje nisu dovoljno adekvatni. Kakva je trenutna situacija? Mislim da nam treba putokaz poput onoga koji ima UN, dakle putokaz za iskorijenjenje, da bi se iskorijenila epidemija. Dakle, ovo je sada, e, to je sad, to je doneseno u drugoj fazi epidemije. Riječ je o virusu koji se vrlo brzo širi, moguće su mutacije i još uvijek ima veliki broj zaraženih i ne znamo koja je konačna dijagnoza. Kada dobijemo te informacije, moramo se pobrinuti za to da stopa zaraze bude na nultoj razini. To je moguće. Također je nužno da Europska unija dan novi doprinos, dakle da preuzme obvezu u tom smislu. Osim doprinosa ovom fondu, 20% razvojne pomoći treba izdvojiti za osnovne službe zdravstvene i socijalne skrbi u tim zemljama. Mislim da Europska unija može pomoći na način da provede analizu po zemljama i vidi gdje treba osnažiti infrastrukturu u području zdravstvene skrbi. I na kraju što se tiče cijepiva, danas nam je poznato da da postoji cijepivo koje se financira iz javnih sredstava sada je to u finalnoj fazi. Međutim, oni najsiromašniji, najpotrebitiji u zapadnoj Africi moraju imati pristup tom cijepivu. E, riječ je o inovativnom liječenju i moramo postići to da ovo cijepivo uistinu da bude stavljeno u funkciju te da bude dostupno onima kojima je potreban i to bi trebalo doprinijeti u tome da se iskorijeni ova epidemija. Mi smatramo da je ovo cijepivo sigurno i djelotvorno, kao što sam već rekla. Trebali bismo provesti jednu pozitivnu ocjenu aktivnosti vezano uz izbijanje epidemije ebole. Mislim da je Europska unija imala konstruktivnu ulogu. Gospodin Pječa u ime kluba zastupnika ECR. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim čestitati izvjestitelju. Kao i obično, kada dobijemo izvješće u situaciji koja se mijenja, događa se da se okolnosti promjene u međuvremenu. To moramo imati na umu. Naravno, i znanstvena istraživanja napreduju, vode se istraživanja vezano uz mogućnost suzbijanja epidemije i vezano uz posebne, posebna cijepiva. Također se provode klinička ispitivanja vezano uz ebolu. Prema tome e, situacija se brzo mijenja. Smatram da trebamo koordinirati svoje aktivnosti unutar Europske unije zajedno sa svjetskom zdravstvenom organizacijom i trebamo raditi na tome da iskorijenimo ebolu. Kao što smo učinili i sa i s nekim drugim bolestima. Međutim, e, daljnja financijska pomoć prema zemljama koje su pogođene ovim virusom bit će potrebna. Mi želimo da se ova epidemija iskorijeni, želimo da se virus iskorijeni i to možemo učiniti nekim sanitarnim aktivnostima, ali isto tako je bitna i profilaksa. Što veći broj ljudi mora se cijepiti protiv virusa ebole. Htio bih još jedanput zahvaliti izvjestitelju na izvješću. Nadam se da će napori za iskorjenjivanje virusa ebole dovesti do rezultata i da će se to učiniti kroz koordinirani rad. Mi ovdje imamo posla sa vrlo siromašnim zemljama koje su, u kojima vrlo često vladaju interni razdori i zato im moramo pružiti pomoć i u financijskom smislu i u drugom smislu. Kolegica ima riječ u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja također zahvaljujem izvjestitelju i mislim da bismo mogli razmisliti i o žrtvama i njihovim obiteljima. O ljudima koji su stradali zbog ove bolesti. Možemo mnogo toga naučiti ovdje u Europi, kao što je rečeno u izvješću, vrlo smo kasno reagirali, trebalo nam je dugo vremena, premda je prijetnja eh, u Europi jednako velika kao i na početku. Mislim da moramo naučiti i izvući pouke iz toga kako bismo mogli reagirati brže. Što se tiče same bolesti, ova je bolest posebno snažno pogodila Zapadnu Afriku, zbog nekih kulturnih običaja e, koje bi uistinu trebalo radikalno promijeniti. Dakle, prije svega način na koji se postupa sa preminulima, dakle potrebno da se uvedu neke promjene u kulturološkom smislu. Isto tako je vrlo teško organizirati obrazovne aktivnosti da bi se postigao taj cilj, ali mislim da se radi na tome. Što se tiče nove tehnologije, mislim da je to vrlo korisno, dakle da se e, putem e, mobilnih telefona šalju poruke da je potrebno prati ruke i tako dalje. Dakle, to su neke mogućnosti koje prije 10-15 godina e, nisu, nismo mogli ni zamisliti. Što se tiče cijepiva, tu su isto tako postigli neki pozitivni pomaci i to je posljedica kola suradnje e, iz instituta u Oxfordu koji još uvijek radi na tuberkulozi i malariji. Neki od sustava koji se tamo koriste e, u suradnji sa zemljama u razvoju vrlo su se brzo i lako mogli prenijeti i na istraživanje o eboli. I to znanstveno istraživanje se provodi zahvaljujući sredstvima iz Europske unije. Vrlo često e, tvrtke ne žele raditi, međutim financijska sredstva iz Europske unije bila su uistinu ključna kako bi se pokrenuo rad na cijepivu. Drugi vid ove epidemije vezan je uz to da su prve, prvi stradali bili zdravstveni djelatnici u Liberiji gdje je e, izbila epidemija bilo je samo 51 liječnik, a u one samo 106 liječnika na početku kada je izbila epidemija, a oni su naravno, dakle liječnici i ostali zdravstveni radnici bili su na prvoj liniji fronte. Kako to da ima tako malo liječnika i medicinskih sestara? Ne zato što ih ne obrazuju, nego zato što ih mi e, privlačimo na zapad, dakle oni odlaze na zapad i zato trebamo pomoći i njihovim zdravstvenim sustavima umjesto da ih se privučemo u Europu ili SAD gdje su plaće da kako mnogo više. I mislim da je to zapravo e, dvostruki problem za zemlje u razvoju. Zatim mislim da je bilo nekih pogrešaka, posebno vezano uz velike bolnice. Dakle, najučinkovitije su bile male klinike, e, kao što sam rekla, velike bolnice nisu bile tako E, učinkovite u svom radu i upravo zato su nove tehnologije vrlo zanimljive. E, dakle, prošli tjedan sam vidjela jedan projekt gdje se također putem telefona pruža potpora e, malim klinikama kod narudžbe lijekova i opreme. Mislim da je to vrlo dobar primjer. I na kraju moramo e, isto tako vidjeti što možemo zaključiti na temelju dosadašnje situacije. Ove zemlje se nalaze u vrlo teškoj situaciji, izgubili su usjeve, izgubili su radnike koji su trebali biti na polju, obrađivati zemlju. Također se prestalo sa poslovanjem i čak i kod malih poduzetnika, čak i male trgovine, male opskrbni lanci su izgubili radnike. Biće potrebno, potrebne će biti godine da se to ponovno izgradi. Postoje neki zdravstveni programi za ospice. To je isto tako obustavljeno. I naravno tu su isto tako i to je isto tako i siročadi i oni koji su preživjeli u ovim zajednicama koje su doslovce desetkovane i njima će biti potrebno vremena. Dakle, isto tako moramo biti svjesni činjenice da se epidemija širila gradovima i upravo su slamovi mjesto i rasadnik tih bolesti, bolesti. I na kraju bih još htjela reći koji su uzroci izbijanja epidemije. Smatra se da je ta epidemija došla zato što se jelo divlje meso. To je inače izvor proteina uh, u većini afričkih zemalja, dakle to nije meso koje se uzgaja i to se isto tako šalje u Europu u velikim količinama. Uh, čuli smo jutros od jednog govornika da je Europa onoliko jaka koliko jaka njezina najslabija karika, a uvoz, nezakonit uvoz tog mesa uistinu predstavlja prijetnju javnom zdravstvu u Europskoj uniji, tako da ja ću u tom smislu predložiti neke amandmane, no zahvaljujem još jedanput na izvješću i na prilici da iznesem svoje komentare. Hvala, hvala gospođo. Sada ću dati riječ gospodinu Vidičinju EFD. Hvala, beću sažet barem tako mislim. Želim zahvaliti i izvjestitelju na odrađenom poslu koji doista cijenimo, a slažem se posebice s njime u tvrdnji da uz velike napore koje se poduzimaju u Africi kako bi se izolirao virus ebole, Posljednje izvješća Svjetske zdravstvene organizacije potvrđuju da u nekim zemljama još uvijek postoje rupe u komunikaciji u sprječavanju, ali također i u nadzoru samo zaraze, ali također i nedovoljna bolničaka infrastruktura. E, Svjetska zdravstvena organizacija također navodi da još nije dovršena podjela zaštitnih odjela za sve zemlje koje su izložene zarazi i te jazove pokušavaju ispuniti mnoge nevladine organizacije, što je vrlo pohvalno i ovdje želim naročito spomenuti Emergency, koja nije bila spomenuta kao jednu od nevladinih organizacija koja je bila na prvoj crti bojišnice u borbi protiv ebole. Kada je riječ o mišljenju, želim e, dodati još e, jedan element e, o kojem bi se trebalo više voditi računa, a to je potreba da se izolira virus, ali da se pri tome ne izoliraju bolesnici niti zdravstveno osoblje koje je izloženo ogromnim rizicima o kojima smo govorili. Zdravstvenom osoblju treba u slučaju zaraze osigurati pravo na svu skrbi, naročito evakuacija u vlastitu zemlju porijekla, a naročito ako je to zemlja Europske unije koja ima odgovarajuće infrastrukture potrebne za liječenje ebole, što nije samo razumljivo svugdje. Hvala, sada dajem riječ kolegama koji su se žele javiti za riječ. Gospođa Šrejer. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja sam to pitanje već uputila u rujnu i sada sam opet ovdje kako bih mogla postaviti dodatna pitanja. Želim zahvaliti izvjestitelju i već smo razgovarali s njime o drugim temama i prethodnih nekoliko dana, o zemljama KP-a i tako dalje. Kada je riječ o eboli, ovo je doista važan predmet dogodila se ebola i sada treba vidjeti koje pouke možemo izvući iz reakcije Europe. Ja nastojim tu prepoznati pozitivne aspekte kao što ste vi navodili, a također predsjedatelj, imamo tu i TBC i druge teške bolesti. Trebamo iz toga izvući pouke i to je ono što je meni važno. Izdvojili smo dosta sredstava kao što je učinila i komisija putem nekih agencija i čega već i potpisali smo jednu rezoluciju u rujnu u Strasburu i rekli smo moramo raspolagati dovoljnim resursima za reakciju u ovakvim situacijama, ali znate što se nakon toga dogodilo. Dakle, trebamo vidjeti što trebamo dalje poduzeti. I na kraju imam dva kratka pitanja. Imamo stručnu e, radnu skupinu koja nam treba objasniti što će se dogoditi. Zatim, e, zanima me, može li mi tko objasniti što se dogodilo i mm, toliko toga se dogodilo u međuvremenu i ovdje, mm, ponavljam, ne smijemo zapravo sve trpati u isti koš, jer ako ima, e, imalo vode treba osigurati opskrbu pitkom vodom. Hvala gospođo. Čini se da nitko drugi ne traži riječ. Dajem riječ Marku Springeru, glavnom e, izvršnom ravnatelju cdc a Thank you very much. <clears throat> In fact, the, the report of the, the... Hvala. Ovo izvješće je možda kritično, ali moram se složiti sa većinom onoga što ste rekli, kao što, onoga što su rekli i drugi govornici. Ovo nije priča o uspjehu. Trebamo izvući pouku iz toga, to je najvažnije. Mogu jedino reći da imamo pet stručnih skupina koje su prisutne u Gvineji, koje su sastavljene od epidemiologa koji pokušavaju osnovati jedan lokalni sustav za suzbijanje ove bolesti. To nije jednostavno zato jer su s time povezana i druga pitanja, recimo nedostatak goriva, dakle ne možete doći do udaljenih područja i također postoje i sigurnosni problemi. Dakle, našim ekipama nije uvijek moguće dopreti do udaljenih područja. Odavde je to teško rješavati, ali to je stvarnost na terenu. Također, imam i dobre vijesti. Koliko znam, Afrička unija je odlučila osnovati jedan afrički centar za kontrolu bolesti i oni se nisu isključivo obratili Centru za kontrolu bolesti u SAD-u, nego i Europskom centru za kontrolu bolesti, zato jer bi htjeli ustrojiti jedan slični sustav onom europskom, zato jer Afrička unija također obuhvaća veliki broj neovisnih zemalja, dakle mi smo u kontaktu putem naših predstavništava sa Afričkom unijom i nadam se da ćemo im moći pomoći u uspostavljanju jednog učinkovitog sustava za kontrolu bolesti. No, mnogo toga još treba učiniti i ja doista iščekujem pouke koje možemo izvući iz toga. Pre, jednostavno je okrivljavati svjetsku zdravstvenu organizaciju i druge organizacije zbog nedovoljnog djelovanja, no djelovati nije jednostavno, nije lako i ne smijemo brzati. Hvala, sada dajem riječ predstavniku Europske komisije. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam eh, dr. Filip Mon, eh, radim za EKO. Kao liječnik eh, cijenim tu činjenicu da trebamo provoditi autopsije, ali također kao liječnik smatram da trebamo pričekati da pacijent doista bude mrtav. treba upravo izući pouke iz ovoga što se dogodilo. To je nužno. U međuvremenu moram e, priznati da smo počinili brojne greške i još uvijek učimo one taktičke metode koje moramo usvojiti. No, želim se osvrnuti na e, pitanja govornika. Epidemija je još uvijek u tijeku i moramo usredotočiti sve naše napore u njeno iskorjenjivanje. do određene mjere ne smijemo se sami previše okrivljavati. Europska unija i komisija, općenito govoreći, su poduzele i neke mjere koje im služe na čast. Recimo, u ECO-u mi smo financirali glavne subjekte, Crveni križ, Svjetsku zdravstvenu organizaciju i e, također smo im dostavljeni informacije o epidemiji koja je izdola u Ožujku. Imamo također i program mobilnih laboratorija koji su bili na terenu u Gvineji unutar tjedan dana. Također smo naše stručnjake odaslali u pogođene zemlje. Također u našoj financijskoj strukturi e, nastojimo održati i e, zdravstvene usluge nevezane za ebolu, što nije jednostavno. Kolega će govoriti o tome, a nastojimo također i obnoviti zdravstvenu skrb za budućnost. Centar e, za reagiranje u krizi Europske unije je održao sastanke za koordinaciju unutar nekoliko tjedana od početka epidemije sa glavnim upravama i raznim službama i to se također prenijelo i na zemlje članice. Uskoro nakon toga ti su sastanci se održavali svakodnevno i prisustovale su brojne zemlje članice kao i razne glavne uprave i to ustrajno od samog početka epidemije i dalje nastavljaju to činiti. Mi smo otvorili te sastanke UN-u i drugim partnerima koji mogu temu prisustovati jednom tjedno i imamo partnere koji doista redovno sudjeluju kako bi koordinirali naše djelovanje na terenu. Naša organizacija ECHO uh, vodi također jedan mehanizam za građansku pravnu zaštitu koji omogućuje pogođenim zemljama ili organizacijama da zatraže pomoć zemalja e, članica u naturi. Dakle, mi prenosimo te zahtjeve zemljama članicama i zemlje članice su vrlo velikodušno reagirale u pružanju pomoći u naturi kroz ovaj sustav. Također, smo uložili ogroman napor u evakuaciju zdravstvenog osoblja i također pripadnika diplomatskih službi u Europu u slučaju zaraze i također dvije zemlje članice imaju status e, vodećih zemalja u dvije pogođene zemlje epidemijom i učinilo su mnogo u smislu kontrole epidemije. I na kraju dopustite mi da spomenem da smo sa kolegama iz drugih glavnih uprava već 15. rujna organizirali jednu međunarodnu konferenciju o epidemiji ebole. Većina zemalja članica su sudjelovale u konferenciji, a sudjelovali su i međunarodni partneri i to smo ponovili 12. prosinca i e, vjerojatno već znate da ćemo 3. ožujka održati još jednu konferenciju na visokoj razini o epidemiji ebole i sada se okrećemo ka budućnosti kako bismo prepoznali što možemo učiniti kako bismo pomogli tim zemljama da se oporave. bili smo manje učinkoviti u nekim područjima i ja osobno kao nadležan za koordinaciju odgovora e, smatram da je jedan od negativnih aspekata bila činjenica da nismo imali jedno stalno tijelo ili skupinu e, zdravstvenih djelatnika koje smo mogli odmah aktivirati po potrebi. SAD je, e, ima svoj centar za kontrolu Bolesti ima, ja mislim, 15 e, tisuća zaposlenika i e, mi nemamo ništa slično. E, Velika Britanija i Francuska su morale osmisliti jedan ad hoc sustav kako bi reagirale. Dakle, iz toga moramo izvući pouke i također razraditi ideje na temelju toga. Njemačka i Francuska su e, razradile jednu studiju o osnivanju takozvanih bijelih kaciga koje bi bile zapravo pričuva zdravstvenog osoblja koje ima iskustva u tom području i koje bi se moglo aktivirati. Dakle, možemo mnogo toga naučiti i razmotriti brojna rješenja i mislim da je parlament e, to ispravno pokrenuo, no ne smijemo zaboraviti da se trebamo nositi sa epidemijom koja još uvijek u tijeku. A sada ću predati riječ kolegi iz e, glavne uprave Devko koji će nam e, prikazati još neke aktivnosti koje razmatramo. Hvala. Hvala, izvolite. Hvala. Ja sam pročelnik odjela za zapadnu Afriku u glavnoj upravi DEVKO. Dakle, trećeg ožujka će biti organizirana velika konferencija i mi surađujemo sa UN-om i Svjetskom bankom na potrebi za analizom u tri zemlje koje su pogođene epidemijom ebole. Kao što je rečeno, riječ je o tri zemlje koje su, kojima je vladao sukob, one se suočavaju s posljedicama krize, dakle tu postoji loše upravljanje ili izostanog upravljanja, možda je loše upravljanje još i gori slučaj. Obrazovanje i zdravstveni i zdravstveni sustav su vrlo osjetljive točke zbog nedostatka financijskih sredstava. Dakle, to su polazišna to je polazišna točka za ovaj plan e, nakon krize koji pokušavamo izraditi zajedno sa vladama, budući da je to vezano uz njihov razvojni plan za međunarodnu zajednicu, za nas, UN i Svjetsku banku, očito je da ćemo mi nastavljati podržavati Liberiju, Sierra i Gvineju i to kroz duži rok. U indikativnim nacionalnim programima Europskog razvojnog fonda predviđeno je da osnovne socijalne usluge budu prioritetne u te tri zemlje. U Sierra i u Liberiji više će biti naglasak na obrazovanju, u Sierra na zdravstvenoj skrbi E, naravno, upravljanje je također e, bitan aspekt. Analiza programa vezano uz osjetljive e, točke u tim zemljama sukladne su sa prioritetima vezano uz krizu epidemije ebole. Jedna od aktivnosti koju je Europska komisija pokrenula bila je potpora proračunu Sierra Leone i Liberiji jer je kriza E, dovela do velikog proračunskog deficita što ugrožava funkcioniranje i vjerodostojnost državnog aparata. Bilo bi katastrofalno da se nađemo u situaciji poput onog u Srednjoafričkoj republici gdje su državne strukture nestale. Dakle, mi smo pomogli Sierra Leone i Liberiji da se, e, te, da se država tamo održi zahvaljujući pomoći koja je izravno dodijeljena državnom proračunu u tim zemljama 2014. godine nakon ebole. Govorimo o 30 milijuni, milijuna eura za Liberiju i 26 milijuna eura za Sierra Leone. Imamo također redovite misije i zdravstvene stručnjake koji surađuju sa vladama čak i u onim zemljama gdje se pokušava pružiti pomoć tim državama da razviju e, vlastiti sustav zdravstvene skrbi i strategiju javnog zdravstva imajući u vidu posljedice krize epidemije ebole. Dakle, to bi se moglo financirati iz država poput e, Ujedinjene kraljevine u Sierra Leoneu i SAD u Liberiji. Isto tako je jučer se vratila jedna misija iz Gvineje i tu se radilo na radu sa Siroča gdje već imamo na raspolaganju neka sredstva u sklopu programa Hour e, gdje smo brzo pokušali uspostaviti vezu između te izvanredne situacije i razvojne pomoći. Dakle, mi smo dobili zahtjev od nevladinih udruga i pokušavamo sada vidjeti koje su mogućnosti da im damo financijska sredstva. Da kako trebalo bi poraditi na koordinaciji rada, bilo je problema sa brzim upućivanjem zdravstvenih djelatnika i liječnika na teren. Imajući to u vidu, u komisiji e, glavna uprava DEVKO i glavna uprava SANKO su surađivale od samoga početka kako bismo imali dosljedni pristup i kako bismo reagirali na krizu pomoću instrumenta koji su nam dani na raspolaganje. Naravno, s obzirom na različite rokove, ovisno o razvojnim instrumentima, za njih je trebalo malo više vremena, ali istovremeno su to dugoročni projekti. Dakle, u Gvineji se je komisija biti prisutna najmanje do 20, 2020. u zdravstvenom sektoru kao glavni donator. Hvala. Sada ponovno dajem riječ izvjestitelj. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti svim kolegama koji su dali doprinos, a također želim zahvaliti i predstavnicima komisije i Centra za kontrolu bolesti, a također i tajništu našeg odbora. procjena reakcije Europske unije, komisije ili nekih zemlja, eh, zemalja članica može biti eh, raznolika s obzirom ipak da smo uspjeli uspostaviti nadzor nad nekim žarištima, no ono što je bilo najbitnije je da smo bili prisutni na terenu. Bez obzira na različita mišljenja, jednoglasni smo u našoj želji da konstruktivno pokušamo riješiti situaciju. Izneseni su neki zanimljivi prijedlozi, govorili smo o komunikaciji, o koordinaciji, a također je i iznesena ideja da se imenuje jedan koordinator za ebolu koji će sigurno imati mnogo posla. Ne mora to biti isključivo za ebolu, nego to može biti i za druge bolesti. Spomenute su i druge bolesti koji je odnose daleko veće veći broj ljudskih života nego ebola i to moramo također uzeti u obzir. Kada je riječ o koordinaciji djelovanja, ja sam e, govorio o tome da trebamo imati jedinstvene pokazatelje i jedinstvene metodologije ocjenjivanja no e, ipak e, mnogo smo naučili iz naših iskustava i zato su zaslužna i Svjetska zdravstvena organizacija, a i liječnici bez granica. Trebamo na konstruktivan način pristupiti u ovom problemu kako bismo spriječili slične događaje u budućnosti. Komisija očito čini daleko više od samog govorenja, a to vrijedi također i za nas. Postoje udaljena područja do kojih je vrlo teško doći i to vrlo dobro znaju oni koji su prisutni na terenu. No, nažalost, postoje i sukobi koji zahvaćaju te zemlje i koji dodatno kompliciraju situaciju trebamo naravno učiniti više i tražiti više, već imamo vrlo korisne instrumente na raspolaganju, ali moramo primijeniti i nove mjere kako bi Europska komisija mogla brže i fleksibilnije djelovati. Trebamo ocijeniti situaciju koja je koja prevladava između pogođenih zemalja, ali Mm, na temelju toga, dakle na e, temelju naših zaključaka iz ocjene situacije, trebamo razraditi i mjere koje ćemo primijeniti na terenu. Trebamo pomoći najranjivim skupinama, naročito siročadi i djeci i također najpogođenijim zajednicama. To je naravno najvažnije a trebamo također i promicati smjernice za pružanje potpore zdravstvene skrbi u zahvaćenim područjama, trebamo ojačati postojeće sustave i stvoriti nove tamo gdje je to potrebno. Dakle, u suradnji sa komisijom moramo djelovati konstruktivno i korisno. Zahvaljujem izvjestitelju, zahvaljujem svima koji su uzeli riječ, nekoliko rokova, dakle 10 veljače od 12 sati je rok za predlaganje amandmana. Glasovat ćemo 26. ožujka na odboru Envi, a 13. i 14. ožujka će biti glasovanje na odboru Deve. Sada predlažem da pređemo na sljedeću točku, to je točka broj 20. Riječ je o razmjeni mišljenja sa predstavnicima Europske komisije i Europske agencije za lijekove vezano s klinička ispitivanja u trećim zemljama. E, ova je točka stavljena na dnevni rek na zahtjev Pitera koordinatora kluba zastupnika EPP, pa ću mu odmah sada dati riječ. Izvolite, gospodine Lize. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, drage kolegice i kolege. Radi se o tome da je u prosincu objavljeno da je jedna tvrtka po imenu Bioscience e, provodila kliničke ispitivanja u Indiji i da su pritom ustanovljene masovna kršenja pravila i standarda. Tvrtka se zove GVK Biosciences. Dakle, postoje propisi o tome E, da ako se sprovode klinička ispitivanja u trećim zemljama, ona se moraju sprovoditi po propisima koje vrijede u Europskoj e, uniji. Ovaj odbor je prije tri godine već raspravljao o temi kliničke ispitivanja u trećim zemljama i tada smo od komisije tražili da se e, intenzivnije pozabavi time. Naravno da je jače, najjače oružje protiv takvih prevara oduzimanje dozvole od, odobrenja za rad. Međutim, e, ta, to odobrenje nije oduzeto za sva, sve lijekove, nego samo za one lijekove za koje postoji nadomjestak, znači neki drugi lijek. Ja smatram da je to vrlo važno i mislim da treba čestitati EMI i da treba ohrabriti Europsku komisiju da i dalje slijedi tu preporuku sigurno e, tko želi e, više informacija o tome što se e, dogodilo ja bih sada imao jedno pitanje za komisiju u stajalištu EME navodi se da nije bilo nikakve opasnosti za zdravlje pacijenata međutim promatrač se pita čemu onda ta klinička ispitivanja. Klinička ispitivanja se provode kad su neophodna da bi se e, ustanovile važne stvari. Iako su ta klinička ispitivanja e, nepropisna i ako to nema nikakve posljedice, onda se postavlja pitanje zašto se onda ta klinička ispitivanja uopće provode. Mislim da bi nam komisija trebala i mogla nešto o tome reći. Hvala. Hvala gospodin Peter Lize. Sada dajem riječ gospodinu Risu koji je ravnatelj glavne uprave e, zadužen za lijekove. Uh, uh, uh, hvala gospodine predsjedatelju. Hvala što ste nam pružili priliku da s vama večeras razgovaramo. Pripremili smo dvije prezentacije E, i predstavit ćemo vam okvir u kojem se borimo protiv ovakvih pojava i e, kolege će vam predočiti cijeli proces e, kako odrađujemo taj posao. Počeši od važnih propisma koje smo donijeli u ovom parlamentu i koji su stupili na snagu u travnju prošle godine, to nam je doista dalo u ruke E, jedan novi regulatorni e, okvir e, i donijeli smo nekoliko važnih odluka. Najprije odlučili smo centralizirati sve podnošenje zahtjeva za odobrenja preko jedinstvenog EU portala, nadalje svi ti dokumenti koje treba pritom predati su nabrojani u aneksu. Mi koordiniramo mehanizme u slučaju eh, procedure u slučaju eh, da je više zemalja članica uključeno u eh, postupak odobrenja i ono na čemu još uvijek radimo je taj EU portal i da, baza podataka. Oni će biti razvijeni od strane EME e i u suradnji sa komisijom i zemljama članicama. E, taj rad je u tijeku, postoji e, jedan e, niz radnih grupa koje rade na tome, imamo i javna savjetovanja na tu temu koja su dala neke, neke važne rezultate. Primjena tog alata bit će moguća e, koncem 2016. početkom 2017. E, I tada će i nova, nova pravila e, zapravo doći u primjenu. Kao što je već spomenuo dr. Lize, ono što je važno je provedba kliničkih ispitivanja mora se osigurati da se klinička ispitivanja provode u skladu sa protokolom i prema načelima dobrih kliničkih praksi. To je vrlo važno jer to su međunarodni standardi e, i oni su oni vrijede na cijelom svijetu. Dakle sad dolazimo do toga da se e, podastiru podaci dobiveni u kliničkim ispitivanjima i da se traži odobrenje za lijek. Dakle, pritom se mora e, pokazati da je e, E, ispitivanje provedeno u skladu sa propisima Europske e, unije i pokusi e, ispitivanja moraju biti registrirana kod svjetske zdravstvene organizacije i navedeni u priznanom registru svih podataka objavljenih u stručnim časopisima. Dakle, sve se to odnosi na ispitivanja koja se provode izvan Europske unije, ona se moraju provoditi u skladu sa standardima e, dobre kliničke prakse i u skladu sa našim etičkim načelima. To je vrlo važno to je nešto vrlo važno što e, je već u našem postojećem, e, postojećim propisima već tako regulirano, to nije samo u novim propisima koji još nisu stupili na snagu. provjera tih kliničkih ispitivanja u Europskoj uniji i u trećim zemljama je prepuštena zemljama članicama <clears throat> i zemlje članice će onda europsku datu podataka e, puniti e, podacima. E, EMA će koordinirati inspekcije i nadzor kako bi se e, resursi upotrebljavali učinkovitije a izvješća o inspekcijama bit će potom e, stavljena u europsku datu, e, bazu podataka. Na svim bilateralnim sastancima sa trećim zemljama kao na primjer u prošlog studena sa Kinom i na sljedećim sastancima, na primjer na sastanku s Indijom, mi ćemo e, naglasiti te, ta naša e, načela i e, dogovorene donešene propise. E, u sljedećoj prezentaciji će vam se objasniti kako smo postupili u ovom e, slučaju e, tvrtke koja je povrijedila e, propise. Mi ćemo nastaviti raditi na tom slučaju. Što se tiče kontrola u Europskoj uniji, novi sustav kontrola će značiti da će zemlje članice te kontrole vršiti na novi način ako se ispitivanja provode u trećim zemljama. E, mi već imamo jedan sustav tih inspekcija i kontrole, ali mislim da smo na dobrom putu. E, naravno mi na tome radimo u suradnji sa zemljama članicama i e, na kraju posljednji slajd kontrole od strane Europske unije e, provodi naš e, ured za hranu i veterinarsku medicinu pod glavnom upravom Sante. i mi se nadamo da će to biti moguće i za klinička ispitivanja. Mi smo započeli sa ovim razmišljanjima i raspravama, naravno važno je naći načina kako provesti ovo, što smo e, sada prezentirali, a sada riječ dajem kolegi e, za sljedeću prezentaciju. Izvolite, gospodin Svine koji je pročelnik sektora za sukladnost u Europskoj agenciji za lijekove. Dobar dan, dame i gospodo. Ja zahvaljujem odboru Envi na ovoj prilici da s vama razmjenimo mišljenja. Želim nešto reći o široj pri slici što se tiče kliničkih ispitivanja i podnošenju zahtjeva za odobrenje za stavljanje lijekova u promet o inspekcijama tih e, kliničkih ispitivanja, a potom i o kontroli generičkih lijekova, što je bio slučaj i kod ove tvrtke GVK e, Biosciences. Dakle, postoje tvrtke koje su specijalizirane za ovakva klinička ispitivanja, a doći ću i do ove tvrtke GVK u svom daljnjem izlaganju. A potom ću vam e, nešto reći o koracima koje sada poduzimamo. Na sljedećem slajdu, dakle što se tiče kliničkih ispitivanja koja se podastiru EMI, e radi se o proizvodima za koje je potrebno 10 do 100 kliničkih ispitivanja u čemu sudjeluje e, veliki broj pacijenata, tu je samo mali udio su e, zahtjevi za odobrenje generičkih lijekova gdje su potrebna samo jedan do tri klinička ispitivanja i samo oko 24 pacijenta koji sudjeluju. Većina tih zahtjeva podnose zemlje članice preko nacionalnih e, postupaka ili postupka međusobnog priznavanja ili pomoću decentraliziranih postupaka. <clears throat> Kao što je moj kolega iz komisije već rekao, inspekcije provode inspektori e, iz zemalja članica Europske unije koji e, usko surađuju sa stručnjacima iz EME. E. Ovo su podaci za velika klinička ispitivanja koja su provedena zbog novih e, e, lijekova, znači inovativnih lijekova, ne generičkih, ove E, brojke pokazuju da oko 35% pacijenata je u Sjevernoj Americi, e, SAD-u i Kanadi, ali e, oko 36,9% u Europi, a ostatak u ostalim dijelovima svijeta, 9% u Južnoj Americi, 2,5% u Africi, 4,7% u Rusiji, 9,5% u jugoistočnoj Aziji u tom slučaju, e, na primjer, pokusi e, istraživanja u Indiji iznose 2,12%. kličke ispitivanje gdje je došlo do povreda propisa su mali dio od tog e, ukupnog broja. Ovdje vidite ukupan broj pacijenata E, između 2005. i 2013. žuta linija koja se nažalost ne vidi jako dobro su pacijenti koji su regrutirani izvan Europe i Sjeverne Amerike. Crvena linija je Europa, crvena linija je Sjeverna Amerika, plava je Europa. Kao što vidimo, e, E, dolazi do povećanja broja pacijenata u svim područjima, doduše postoje oscilacije od godine e, do godine, ali sve u svemu možemo reći da dolazi do porasta broja e, pacijenata na kojima se vrše ta klinička ispitivanja ono što nam e, ta slika kaže da smo u prošlom desetljeću dobili jednu veliku količinu podataka od, e, od e, milijun i pol pacijenata a očekujemo još podatke od oko još 200 tisuća pacijenata koji su regrutirani u preko 100 tisuća kliničkih ispitivanja u 107 zemalja. Iako se tu ponekad radi samo o, ponekad o jednom, dva, tri ispitivanja, sve skupa su to velike brojke. Imamo dakle ukupno 63, 635 nova e, zahtjeva za odobrenjem i 400 19 e, inspekcija je pritom provedeno, odnosno provjera da li se ispitivanja odvijaju u skladu sa dobrom kliničkom praksom. E, Dakle, ukupno je provedeno zapravo 5000 inspekcija, a ovih 419 je dio od tih 5000. E, postoje i druge inspekcije koje provode, koje se odnose na nacionalna, nacionalne postupke ili decentralizirane postupke odobravanja i tako dalje. Ono što je važno je da postoje i inspekcije kliničkih ispitivanja koje se provode unutar Europske unije jer naravno i ta klinička ispitivanja moraju biti u skladu sa propisima i moraju biti e, u skladu sa svim standardima. Ovaj slajd prikazuje razvoj e, inspekcija kliničkih ispitivanja u okviru centraliziranog e, postupka Dakle, ovo što ovo pokazuje pod broj 1 da je broj inspekcija e, povećan i to značajno povećan e, tijekom godina kao drugo udio ispitivanja Dakle, ovi ljubičasti stupci su ispitivanja koja se provode u Europskoj uniji, e, bež boja se odnosi na ispitivanje u SAD-u, dakle nešto preko svih 50% u 2014. E, provedene su izvan Europske unije ili SAD-a, većina toga na Srednjem e, istoku u Aziji, e, Rusiji i Africi. Dakle, nastavit ćemo sa tim radom. Sada prelazimo na međunarodne napore koje ulažemo. Kao što su i prethodni slajdovi pokazali, podaci o provedenim inspekcijama e, su sve mm, mnogobrojni. Mi pojačavamo kontakte sa e, drugim zemljama i bilateralne e, odnose sa Kinom, Rusijom, SAD-om gdje provodimo e, inspekcije proizvodnje i dijelimo informacije o inspekcijama, o njihovim rezultatima i također mnogi inspektori iz e, zemalja izvan Europske unije i zemalja koje su vrlo aktivne u e, kliničkim ispitivanjima dolaze na edukaciju u Europsku uniju. Mi usko surađujemo e, i na sljeđenju negativnih rezultata eventualno dobivanih inspekcijama to jest pronađenih nedostataka u bliskim smo kontaktima e, i dijelimo sve informacije o svim incidentima koje e, ustanovimo. Što onda za posljedicu može imati i uskraćivanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Mi imamo usku suradnju sa Američkom agencijom e, FDA, oni imaju veliki e, djelokrug rada i veliki broj inspekcija. Mi se trudimo ne duplicirati, e, to jest ne odlaziti na ista mjesta gdje su oni poslani inspekcije, ali ako bilo oni, bilo mi nađemo nešto negativno, onda razmjenjujemo informacije, kao što u ostalom razmjenjujemo i pozitivne informacije. E, što se tiče e, studija generičkih lijekova, e, mi smo u suradnji sa FDM uključili i generičke lijekove od prošle godine i tu također razmjenjujemo informacije o klinikama i laboratorijima gdje se provode ta ispitivanja i tu ćemo nastaviti sa još intenzivnijom i još užom suradnjom. Tako da nastaje jedan globalni katalog klinika i laboratorija gdje se provode ta e, istraživanja e, i, i postoji nastaje jedan registar i pozitivno ocjenjenih i negativno ocjenjenih institucija pritom. Već sam govorio o edukaciji, e, dakle mi pozivamo tijela vlasti iz e, neeuropskih zemalja kao što su Južna Amerika i Rusija da sudjeluju u našim svakogodišnjim programima edukacije. Također smo prošle godine e, započeli jedan online trening za, odnosno edukaciju za inspektore, osobito u suradnji sa Francuskom agencijom e, i još cijeli niz evropskih agencija koje e, posjeduju stručnjake i e, ekspertizu na tom području e, sudjeluju u, toj, u tom obrazovanju inspektora. Zašto su ta klinička istraživanja ispitivanja važna, zašto se odvijaju. Generički lijek je kopija originalnog lijeka. Generički lijekovi se e, stavljaju u promet nakon što je patent e, prvotnog e, proizvođača istekao. Pritom se oslanja na studije o ekvivalenciji generičkog lijeka sa originalnim lijekom. Studija bioekvivalent e, treba dokazati da je generički lijek ekvivalentan e, originalnom lijeku i te studije obično uključuju e, oko 24 zdrava dobrovoljca od koji, koji onda dobivaju u prvoj e, fazi studije dobivaju originalni lijek, u drugoj fazi generički lijek i zahtjev je da su sve vrijednosti u nalazu krvi e, ekvivalente, odnosno jednake, tako da se dokaže isti efekt od e, lijeka kao i od originalnog lijeka. Dakle, to je, su zahtjevi i europskog e, zakonodavstva o e, farmaceutskim proizvodima i drugih međunarodnih e, standarda studije bio, se tipično provode u um, posebnim kompanijama koje provode ta istraživanja e, gdje dobrovoljci onda primaju, dobivaju te lijekove E, to su dobrovoljni sudionici u tim kliničkim ispitivanjima i laboratoriji onda e, kontroliraju odnosno mjere vrijednosti u krvi i urinu tih pacijenata zbog načina kako e, se generičke lijekove stavlja u promet i prodaje moguće je da E, nekoliko kompanija nevisno jedna o drugoj e, provode e, studije svaka za svoj generički lijek tako da na kraju je moguće da različite kompanije imaju odobrenja za različite generičke lijekove koji su ekvivalenci jednom te istom originalnom lijeku te kompanije nisu ovlaštene e, za e, za e, izdavanje odobravanja, odobrenja za stavljanje u promet a mi e, provodimo inspekcije kako bismo e, provjerili bili sigurni da te kompanije e, za koje je skraćenica CRO e, ispitivanja i studije provode u skladu sa propisima i standardima. Odgovornost za provođenje ovih ispitivanja naravno snosi u prvom redu sponzor, odnosno naručitelj tog kliničkog ispitivanja. E, dakle, to je e, kompanija koja potom taj proizvod, ako je odobren, e, stavlja u promet, odnosno na tržište. Mi pratimo koje CRO, odnosno koje takve kompanije e, su e, inspekcije potvrdile kao e, kvalitetne. Na sljedećem slajdu vidite da za razliku od ove informacije se temelje na broju inspekcija studija ekvivalencije. Dakle, u zemljama gdje imaju najveći broj inspekcija u Indiji, 105 e, od ukupno 143, Italija, Kanada, Rumunjska i Njemačka. U slučaju Njemačke vidite e, za razliku od Indije, u Njemačkoj imamo 1098 ukupno studija, samo 19 od njih se odnosi na generičke ljekove. Mislim da to govori o činjenici da imamo vrlo opsežan program inspekcijskih nadzora. 105 e, njih u Indiji su inspekcije kroz nacionalni postupak e, davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Zatim e, GCP je jedna od, jedno od tijela s laboratorijima, devet ispitivanja je bilo uključeno za e, generičke lijekove i bilo je nekih e, nekih prekršaja vezano uz kraj studija ECG, EKG-a. E dakle, htjeli smo provjeriti da su E, oni koji su sudjelovali još uvijek zdravi nakon tih ispitivanja. Zatim EKG e, su imali različite, različite imena subjekata. Što se tiče ovih prekršaja, oni su bili kroz nekoliko godina od 2008. do 2014. godine i različiti djelatnici GVK-a su bili uključeni u to. E, oni inače nisu sastavni, e, oni su sastavni dio ocjene sigurnosti i činjenica što ovdje bilo propusta e, postavlja pitanje vezano uz subjekte studija i činjenica da je povjerenje u rezultate te ustanove također ugroženo. E, paralelna inspekcija Ujedinjenog kraljevstva koja se odvijala istovremeno kao i ona laboratorija GVK nije pokazala, nije ukazala ni na kakve sustavne probleme. Dakle, to je e, klinika koja ugrožava naše povjerenje, ali nema nikakvih izravnih naznaka o tome da je to utjecano, utjecalo na sigurnost za pacijente. Dakle, sada dolazim na postupak upućivanja. Europska komisija nakon što je dobila informacije od francuske agencije, temeljem članka 31. E, zatražila je ocjenu povjerenstva za lijekove za primjenu kod ljudi, e, gdje se zatražila ocjena potencijalnog utjecaja inspekcija, odnosno rezultata inspekcija e, na koristi rizik od medicinskih proizvoda koji su odobreni u državama članicama i e, dakle trebalo bi također razmotriti studije koje je proveo GVK prije 2008. godine. E, povjerenstvo je ustanovilo da su rezultati inspekcija ugrozili vjerodostojnost kliničkih ispitivanja koji su provedeni u GVK-u. Mi imamo sustav e, za rezultate inspekcija koji je finaliziran u drugom dijelu godine u srpnju, odnosno u kolovozu. To je proslijeđeno komisiji i povjerenstvu za lijekove za primjenu kod ljudi i poduzeti su koreci kako bi se zaštitili pacijenti i kako bi se standardi za klinička ispitivanja koji se koriste u postupku davanja odobrenja, kako bi se oni primjenjivali. E, tu je uključen velik broj proizvoda, zato što jedno kliničko ispitivanje može obuhvatiti nekoliko odobrenja za stavljanje lijeka u promet, ali što se tiče klinika, dakle posebno onih većih, profesionalnih, mogu provoditi negdje između 50 do 150 e, studija bioekvivalentnosti godišnje, a svako odobrenje za stavljanje lijeka u promet može sadržavati dvije do tri, tako da u razdoblju od 10 godina aktivnosti ima dosta. Za njih 300 bilo je dovoljno podataka e, iz kliničkih ispitivanja sa drugih lokacija koje su također bile dostupne i prosljeđene povjerenstvu za lijekove i tako da oni mogu ostati u opticaju. Kada je riječ o lijekova za koje nije bilo dovoljno informacije iz drugih studija, povjerenstvo je preporučilo da se obustavi njihova primjena i na tome se sada radi, te će se donijeti odluka u sljedećih tri tjedna. Nakon toga će odluka biti prosljeđena državama članicama. Što se tiče lijekova e, koje su ključni za pacijente, budući da nisu dostupna alternativna rješenja na nacionalnim tržištima, države članice mogu dopustiti da se nastavi s prodajom tih lijekova, no u svakom slučaju tvrtke bi morale izići s novim studijima bioekvivalentnosti u sljedećih 12 mjeseci kako se više ne bi primjenjivala suspenzija. I na kraju još nekoliko riječi o budućim koracima. E, Nekad ovih stvari su u tijeku. To su aktivnosti kojima će posebno, e, na koje će posebno biti stavljen naglasak. Prije svega riječ je o vrlo složenom, e, složenoj situaciji, ima velik broj ugovornih znanstvenih ustanova. Moramo konsolidirati informacije, postoji na tisuće odobrenja, 20 e, do 30 njih mogu se koristiti istim kliničkim ispitivanjem, tako da treba konsolidirati informacije i to treba e, učiniti dostupno regulatornim tijelima u Europskoj uniji, a moramo ih dostaviti i međunarodnim partnerima kako bismo zajedno mogli sastaviti katalog kliničkih ispitivanja e, te razmijeniti informacije. E, dakle, osnažiti razmjenu informacija s partnerima Posebno je aktivna svjetska zdravstvena organizacija u tom području i to može dovesti do više inspekcije. Isto tako ćemo imati jednu radionicu sa udrugama iz generičke industrije u sljedećih nekoliko mjeseci. Mi smo prije nekoliko godina objavili neke informacije o tome, o tome koje su odgovornosti e, nositelja odobrenja za studije, a ako oni sami nisu sponzori kliničkih ispitivanja, onda imaju obvezu u provođenju revizije i nadzora. E, da kako i ugovorne znanstvene ustanove moraju imati odgovarajuće sustave. Zatim provedba e, bolje e, boljeg, bolje razmjene informacija i koordinacije inspekcija, uključujući i veću razinu razmjene inspekcijskih planova i izvješća, zatim koordinirano planiranje inspekcija u trećim zemljama, a jedna od posljedica toga bit će i, kao što vam je poznato, da smo, e, mi smo naime objavili preporuke o transparentnosti informacije temeljem uredbe o kliničkim ispitivanjima, tako da će informacije e, o ishodu inspekcija te izvješća e, biti javno dostupni na način da će se moći razmjenjivati. Hvala lijepa. Hvala, hvala doktore Svine. Matijas Grote je zatražio riječ, izvolite. Ja naravno želim uzeti riječ jer sam ja bio kontaktna osoba od strane parlamenta. Želim zahvaliti gospodinu Sviniju na ovoj prezentaciji i gospodinu Peteru Liziju što je uopće postavio pitanje i što imamo danas priliku zahvaljujući tome razgovarati o tome. E, kad se pogledaju e, ova, ovi papiri, radi se tu o tisuću zahtjeva za odobrenjem, to je jako veliki broj e, i tu ima jako puno posla. E, gospodin Svin je rekao kakve se pouke mogu izvući iz ovog slučaja kako bi se situacija u buduće e, poboljšala. E, naravno da možemo tu učiti i od Amerikanaca i moramo voditi računa o tome na, kako se e, pozicioniramo na međunarodnom planu, kako bi se ta mreža upotpunila i kako bi bila još gušća i još bolje organizirana. E, naravno, mi do sad nismo bili informirani, ali evo sad smo informirani što e, je svakako pozitivno i što e, se može samo pohvaliti. Ja sam, na primjer, o ovome saznao iz medija, iz vijesti. mislim da bismo trebali unutar Europske unije imali bolju mrežu, ali također i, međuna, i internacionalnu mrežu kako bismo bili pravovremeno informirani o ovakvim pojavama. E, dakle, potrebna je bolja koordinacija, inspekcija i kontrola e, na međunarodnoj razini jer dovrdi e, dobar toga se odvija izvan Europske unije i kad se radi o sigurnosti pitanje je da li tu postoje mogućnosti da se eventualno izvrši pritisak da se standardi, inspekcijski standardi e, povećaju, odnosno e, poboljšaju i e, kod naših međunarodnih partnera, to bi me jako zanimalo. Ovaj tjedan smo na ovom odboru pod velikom temom TTIP već o tome razgovarali. U svakom slučaju želim vam srdečno zahvaliti na ovim prezentacijama i na tome što ste brzo odradili sav taj posao i velika pohvala EMI. Hvala gospodine Grote. Sada riječ ima gospodin Pjuča. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo izlaganje je bilo vrlo iscrpno, izlaganje predstavnika EME, no moram reći da me neke stvari brinu. Kao prvo, postoje neke države članice Pretpostavljam da ne bi trebalo biti problema jer su pravni okviri usklađeni kada je riječ o kliničkim ispitivanjima i farmaceutskim proizvodima. Postoji direktiva koja nije u svim slučajevima savršeno prenesena u nacionalno zakonodavstvo, ali to je jedna druga tema. No tu su i treće zemlje, primjerice SAD, u SAD-u postoji središnja agencija nadležna za ovo područje, međutim postupak za klinička ispitivanja nije ekvivalentan. Zanima me u kojoj smo sada fazi kada je riječ o uzajamnom priznavanju Agencije za lijekove Europske unije i Američke agencije. Poznato mi je da je u SAD-u bilo nekoliko afera neki lijekovi su povučeni iz opticaja, budući da je bilo nekih problema i čak su isplaćene milijarde e, dolara u vidu naknade štete. To je posebno bito u kontekstu pregovora o TTIP-u. Zatim imamo zemlje poput Indije, Kine, Pakistana. To su nekadašnje zemlje u razvoju i tu ne izostaje koordinacija. Dakle, tu govorimo o nečem vrlo jednostavnom. Aktivna tvar je uvijek ista, možemo nazivati ovako ili onako, međutim ta aktivna substanca je u osnovi ista, tako da mislim da ne bi trebalo biti problema ako e, je aktivnu tvar odobrila Europska agencija, e, kasnije ne bi trebalo biti problema s time. E, Naravno, proizvođači proizvode i ambalažu i mm, njih ne bi trebala nadzirati Europska agencija, međutim to nije slučaj i postavlja se pitanje zašto je tomu tako. Dakle, pitanje je vjeruje li Europska agencija za lijekove onim ustanovama koje rade istraživanja u području bioekvivalentnosti? Postoji li nekakav sustav za akreditaciju laboratorija e, dakle koja rade na, na bioekvivalentnosti? Mislim da je to vrlo bitno. E, kada je riječ o inovativnim lijekovima, ponekad neke afere nalikuju na trilere u Americi posebno. Dakle, provode se ispitivanja na dobrovoljcima u trećim zemljama. To je jeftinije. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti i komisiji i Europskoj agenciji za ljekove na do sada obravljenom poslu po ovom pitanju i također na ovoj današnjoj raspravi. Slažem se s onime što je rekao gospodin Lize o navodnom nepostojanju rizika u kliničkom ispitivanju. Ne postoji ispitivanje bez rizika. Dakle, smatram e, zabrinjavajućim e, socijalni aspekt ispitivanja lijekova koji se odnosi naročito na najranjivije skupine osoba. U posljednjih nekoliko godina, naročito izvan Europske unije i izvan Sjeverne Amerike, došlo je do povećanja broja ispitivanja lijekova na ljudima, čak i na djeci, a ti su subjekti bili e, potpuno neinformirani o onome što im se davalo mi smatramo da treba strogo sankcionirati farmaceutske kuće koje su odgovorne za takvu praksu. Dakle, pitam EMU može li provoditi odgovarajuće kontrole u svim fazama kliničkog, a čak i predkliničkog ispitivanja lijekova i također me zanima kako možemo na globalnoj razini koordinirati takav nadzor i inspekcije. I tu sam um, također u skladu s onime što je rekao e, kolega Peša. Dakle, treba te inspekcije provoditi e, ne samo u Europskoj uniji, ne samo na našem teritoriju, nego u trećim zemljama e, gdje je to posebice potrebno. Hvala, uvaženi kolege. Gospodine Liza, želite li ponovno uzeti riječ? Peter Lize? Ne? Možda onda da dam riječ gospodinu Risu. Izvolite, predstavnik Europske komisije. Hvala. Hvala na zanimljivim komentarima. Mi nastojimo tjesno surađivati sa FDA i mi imamo dobre odnose, dakle EMA ima dobre odnose sa američkom agencijom i nastojimo uspostaviti sustav koji bi nam omogućio da razmjenjujemo resurse i da se usredotočimo na one zemlje gdje su inspekcije bitnije, posebno je riječ o Indiji i Kini. Dakle, govorimo o inspekcijama koje se tiču dobre prakse. Što se tiče pregovora o TTIP-u, to je dodatni poticaj za daljnje razgovore da vidimo kako možemo unaprijediti suradnju. Imamo i jednu radnu skupinu u kojoj sudjeluje komisija, FDA i EMA i države članice i pokušavamo iznaći najbolji mogući način za suradnju. Negdje u lipnju ove godine bismo trebali dobiti prve rezultate. Što se tiče međunarodne zajednice i pitanja možemo li objediniti napore, postoji jedna inicijativa pod nazivom Međunarodna koalicija regulatornih tijela, dakle gdje se okupljaju ta regulatorna tijela. Mi smo tu otvorili vrata ne samo za zemlje poput Japana, SAD, Australiju i Europsku uniju, nego i za ostale zemlje. Tu su nam se pridružili Brazil, Južna Koreja i još neke zemlje kojima je u interesu da se unaprijedi suradnja. Mislim da će to biti korisno. Isto tako radimo na reformi Međunarodne konferencije za usklađivanje, e, dakle usklađivanje standarda. Mi se nadam da ćemo moći e, definirate međunarodno priznate standarde. Neke zemlje su više predane suradnji, neke manje, no mi nastojimo imati aktivnu ulogu u čitavom procesu. Što se tiče broja kliničkih ispitivanja e, koji su uključena djeca, dio odgovora na vaše pitanje bio bi da imamo i uredbu, ali bismo htjeli da se e, više lijekova koristi za djecu, budući da postoji potražnja za time da se e, više lijekova koristi za djecu. I to ima određene posljedice u Europskoj uniji i u SAD-u. Naime, to ima za posljedicu da imamo veći broj djece koja su uključena u klinička ispitivanja. No, bez obzira o kakvom je kliničkom ispitivanju riječ, mi moramo biti sigurni da će pacijent biti pokriven koliko je god moguće. Dakle, tu je uloga etičkih odbora, zatim dobra klinička praksa i tako dalje. Možda ako bi kolega dodao još nekoliko riječi. Hvala. Izvolite doktore. Da, u raznim aranžmanima koje je kolega spomenuo, e, dakle prisutne su države članice EME e i provode se inspekcije o dobroj kliničkoj praksi i Dakle, to je posebno bitna tema u razmjeni mišljenja između regulatornih tijela. Posebno u odnosima između Europske unije i SAD-a nas obvezuje ta e, dobra e, klinička praksa i kolega iz država članica su svaki tjedan u kontaktu s kolegama iz SAD-a, razmjenjujemo e, izvješća sa inspekcija, tako da možemo zajedno djelovati tamo gdje e, postoje problemi, gdje se ne djeluje sukladno i isto tako moramo biti svjesni lokacija e, gdje su inspekcije dale pozitivne rezultate, tako da umjesto da idemo stalno na ista mjesta, da svatko od nas e, ode na drugu lokaciju, tako da se organizira sinergija između sustava Europske unije i Sjeverne Amerike. Na taj način bismo mogli bolje zaštititi pacijente u kliničkim ispitivanjima. E, podaci iz kliničkih ispitivanja trebaju biti visoke kvalitete i osigurati se da kod e, proizvodnje, bilo da je riječ o aktivnim tvarima ili gotovim proizvodima, da budu u skladu sa standardima. Postoje neke tehničke razlike u pravilima koja se primjenjuju u SAD u EU, ali temeljna pravila su vrlo slična, tako da naši inspektori zajedno provode nadzor e, na lokalitetima, na terenu. Ima mnogo, imamo, već smo zgradili povjerenje, tako da kada nam oni proslijede svoj izvješće sa inspekcije, ako nam kažu da je e, neki lokalitet ocjenjen pozitivnom ocjenom, znamo da ne moramo tamo ići, a ako se pojave neki problemi onda možemo i mi reagirati. Bilo je nekih slučajeva gdje smo surađivali i sa svjetskom zdravstvenom organizacijom u nekim klinikama ili u nekim proizvodnim lokacijama. Naravno, u buduće je bitno da imamo dobar sustav, e, dobre baze podataka, da imamo e, dobar e, katalog i proizvodnih mjesta i klinika. Što se tiče zaštite osjetljivih ranjivih subjekata, kao što je doktor spomenuo, evropski inspektori i regulatorna tijela objavili su smjernice o očekivanjima, posebno u vezi sa zaštitom svijekata kliničkih ispitivanja i što možemo očekivati od kliničkih ispitivanja koja se provode izvan EU-a. E, dakle, tu su isto tako propisani i edukacije i tako dalje. Mislim da je vrlo dobro da e, se sve više inspektora e, upisuje na te edukacije koje organiziramo u EU iz spomenutih zemalja i svi zakonski propisi o kliničkim ispitivanjima u Indiji su unapređeni u posljednjih nekoliko godina e, kako bi se zaštitila zaštita subjekata i posebno osjetljivih subjekata ispitivanja, e, a oni imaju i svoje mjesto u novim europskim propisima. Hvala, zahvaljujem na odgovorima, zahvaljujem također i na vrlo kvalitetnoj raspravi koja je iznimno bitna. E, čuli smo od kolega da e, je cilj bio ohrabriti komisiju kako bi se uspostavila bolja kontrola u trećim zemljama od nove uredbe o kliničkim ispitivanjima koja je stupila na snagu 16.6.2014. godine. E, sva klinička ispitivanja u trećim zemljama moraju se registrirati, tako da se ova uredba će se primjenjivati od 28. svibnja 2016. godine. Bitno je bilo da organiziramo ovu raspravu kako bismo ustrali na tome da se inspekcijski nadzor provodi u određenim intervalima te da se to radi sukladno uredbi nakon što ona stupi na snagu. Nije bilo nikakvih pitanja pod e, točkom razno. Želim zahvaliti i prevoditeljima koji su po običaju izvrsno odradili svoj dio posla i e, imat ćemo sljedeći sastanak 23. i 24. veljače 2015. i želim svima ugodnu večer. Hvala.